Um, U redu, kolege, mislim da možemo početi sa radom, iako nisu svi stigli ručati, vidim da neki to pokušavaju sada nadoknaditi, ali mislim da možemo početi. E, drago mi je što danas popodne možemo pozdraviti e, nizozemsku ministricu za vanjsku trgovinu e, znam da je izuzetno posvećena e, agendi za razvojnu pomoć i time se bavi u svakodnevnom, svom svakodnevnom radu. Naš današnji fokus je međutim u prvom redu humanitarna pitanja, a s tim u vezi ima mnogo tema o kojima trebamo i možemo razgovarati Dakle, teme s kojima smo suočeni svakodnevno, posljedice rata u Siriji, bombardiranje civilnih ciljeva, civilno stanovništvo koje je pogađeno, e, pristup humanitarnoj pomoći i naravno obzirom da se pripremamo za svjetski sastanak na vrhu u humanitarnim pitanjima u Istanbulu koji će se održati u svibnju trebamo e, pokušati postići e, međunarodne e, preuzimanje obaveze na međunarodnoj razini u vezi sa tim. Također prije nekoliko tjedana u Londonu održana je konferencija o Siriji. Domaćini su bili Ujedinjena kraljevina Njemačka, Norveška i UN. Ideja je bila da ta da se na toj konferenciji zemlje obavežu e, ne u prvom redu e, na davanje humanitarne pomoći nego da se e, postignu ulaganja u susjedne zemlje oko Sirije kako bi se omogućilo stanovništvu obrazovanje pristup obrazovanju za djecu izbjeglica kako bi im se omogućili uvjeti života koji će ih dati izglede za budućnost kako bi ostali tamo, a ne e, bili lak pljen e, ekstremista i e, kako ne bi se upućivali u Europu. U svakom slučaju sa zanimanjem ćemo saslušati vaše izlaganje na ove teme. Naravno nije u pitanju samo Sirija, to bi bilo lako, imamo i Jemen i konflikt u Južnom Sudanu i Nigeriju. Neki od nas prošli tjedan smo bili u Keniji, a na granici između Kenije i Somalije e, ima sve više i više humanitarnih problema problema sa terorizmom, sa sigurnošću koji su naravno povezani sa potrebom za humanitarnom pomoći. Dakle, imamo mnogo toga za e, o čemu trebamo razgovarati. Izvolite, gospođo ministrice, imate riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjednice, draga Linda, drago mi je što sam ovdje i što mogu s vama razgovarati o nekim izazovima s kojima smo suočeni e, u period od šest mjeseci na području humanitarne pomoći. Naravno da vas zanima kako nizozemsko predsjedništvo uz vašu pomoć e, i e, uz pomoć vijeća će pokušati postići neki napredak u vezi s ovim pitanjima. Mm, za početak bih rekla ako pogledate stanovništvo kugle zemaljske u ovom trenutku e, sve one kojima je potrebna humanitarna pomoć možete zaključiti da se radi o 125 milijuna ljudi kada bi oni bili zemlja to bi bila 11. po veličini zemlja na svijetu ali za razliku od nas koji smo e, državljani jedne države, oni nemaju svoju vladu, nemaju e, zastupnike parlamenta koji e, ih zastupaju, nemaju civilno društvo koje radi za njih, oni imaju samo nas, međunarodnu zajednicu. Ja bih rekla da ono što pokreće nizozemsko predsjedništvo i što će nam biti E, motivacija je, e, su interesi svih tih ljudi. E, dakle, mnogi od njih su pogođeni sirijskom krizom, oni su ili u Siriji, gdje vidimo postoje procjene da između 400 tisuća i milijun ljudi nalazi se još uvijek u konfliktnim, u područjima pogođenim ratnim zbivanjima. E, također su u zemljama kao što su Libanon, Jordan, Turska, e, u svim tim zemljama je veliki broj izbjeglica i to već dugo vremena, a također ih vidimo i u našim zemljama u Europskoj uniji, dakle na europskom kontinentu gdje hodaju, doslovno hodaju i prelaze granice e, na e, balkanskoj ruti ti izbjeglice za mnogo za mnoge ljude ne za vas jer vi se tim vam bavite već dugo vremena ali mnogi ljudi nisu e, toliko e, svjesni ogromnih potreba tih ljudi koji su u teškim u teškoj situaciji kroz sirijsku krizu ti su ljudi sada za za e, sve nas dobili lica. Ali osim sirijske krize postoje i posljedice klimatskih promjena kao što su El Niño i tako dalje. Dakle, veliki je broj ljudi koji ovise o nama, ne samo e, o financijskoj pomoći, nego i e, mi moramo biti glas koji govori o njihovim potrebama i interesima. Dakle, mi smo o tim temama počeli govoriti u Sendaju, govorili smo o prevenciji što je dobra stvar, govorili smo o financiranju razvoja, složili smo se o ciljevima održivog razvoja u rujnu u New Yorku, imali smo E, odlične rezultate Pariške konferencije o borbi protiv klimatskih promjena, a sada e, se pripremamo za konferenciju u Istanbulu. Mislim da Istanbul trebamo e, smatrati jednim u nizu tih događaja gdje multilaterizam može dati rezultate za vrijeme našeg predsjedništva mi bismo imali po mom mišljenju tri glavna prioriteta na kojima želimo surađivati sa vama. Ja ću ih e, navesti i e, ukratko objasniti, a e, potom me zanimaju vaša mišljenja i vaša razmišljanja i pitanja. Zahvaljujući parlamentu, a i želim i čestitati parlamentu na izvješću koje ste e, sastavili o e, svjetskom sastanku na vrhu o humanitarnim pitanjima. Hvala vam lijepa na vašem radu. Mi koristimo to izvješće kako bismo se nadovezali na to i razradili što treba biti e, naš input i e, glas Europske unije u pripremama na konferenciji i poslije konferencije. E, dakle, to su nam smjernice jedan je dakle jedno izvješće parlamenta drugo je izvješće na visokoj razini koje je prezentirala Kristalina Georgijeva, a treće je izvješće koje je glavni e, tajnik UN-a upravo prezentirao e, tako da kad razgovaramo o izbjeglicama i raseljenim e, osobama u svim dijelovima svijeta kroz ova tri izvješća, kroz te preporuke kroz jezik koji shvaćamo mi dajemo glas e, tim e, ljudima i ženama i djevojkama e, svim tim žrtvama razno raznih kriza o kojima se tu radi jedna e, glavna pitanja su pritom pitanja financiranja, dakle kako ćemo nastaviti financirati e, ljude koji su žrtve tih kriza i tu su nam potrebni i neki inovativni pristupi kao drugo, a to je još i više politički motivirano, e, radi se o nedovoljnom pristupu kojega smo svjedoci, svi ste vi svjesni da da međunarodne organizacije UN i tako dalje moraju imati e, neograničen pot po, slobodni pristup svim ljudima kojima je pomoć e, potrebna i e, bez da pri tome e, njihovi suradnici i volonteri budu izloženi opasnostima, a to trenutno nije zagarantirano i u nekim situacijama čak moramo o tome pregovarati. Nešto pozitivno što se može reći je da je jedna radna skupina koja je počela sa radom nakon postizanja Minhenskog sporazuma prošli tjedan e, dakle čini se da se tu vodi konstruktivni dijalog sa režimom u Siriji i da se e, pomoć sada uspjeva isporučiti mjestima kao što je Madaja ali ne samo Madaja dakle ta, to su pitanja koja trebaju e, biti u fokusu naše pažnje. Mi smo naravno e, jedan od najvećih donatora. Također e, ćemo pokušati postići e, veliku pogodbu i možete imati doista povjerenja u nas da ćemo surađivati sa 27 zemalja članicama i komisijom i parlamentom i naravno nevladinim organizacijama kako bismo u Istanbulu u svibnju postigli što više. Drugo pitanje na, kojem ćemo raditi je naravno provedba Europskog konsenzusa o humanitarnoj pomoći koji se koncentrira na e, pridržavanje međunarodnog humanitarnog prava i e, e, dakle tu se radi o povećanoj koordinaciji i koherentnosti e, svega što se radi u skladu sa međunarodnim humanitarnim pravom. To bi trebali biti naši prioriteti i prioriteti kojima se govori na predstojećem samitu u Istanbulu. Mi kao predsjedništvo želimo e, staviti fokus na tri e, pitanja. Jedno je potreba za humanitarnim inovacijama. Iako E, dakle svi ste čuli izjave kao što su e, sistem je e, nije, nije dovoljno dobar, ali nije baš ni potpuno loš, u svakom slučaju ne funkcionira dovoljno dobro. Nadalje kaže se da treba E, involvirati lokalne aktere, lokalne dionike, da oni trebaju biti dio sustava, a ne samo e, dodatak. Također bismo e, htjeli pogledati nove mehanizme poruke pomoći, na primjer davanje ljudima kreditnih kartica pomoću kojih mogu E, kupovati u lokalnim samoposluživanjima. E, to sve zvuči vrlo jednostavno i ponekad se pitamo kako to da e, smo pribjegli vrlo kompliciranim rješenjima, a ne tim vrlo jednostavnim koja se nude. Dakle, potrebna su nam nova ideje, nova rješenja i moramo naći e, ono što se čini razumnim i jednostavnim a što još ne primjenjujemo. Druga tema je e, ravnopravnost spolova, odnosno rodna ravnopravnost. Na terenu se vidi da mnoge organizacije imaju vrlo dobru politiku, e, odnosno stajališta što se tiče e, žena i djevojaka, ali kad pogledate situaciju na terenu vidi se da se to zapravo ne primjenjuje u dovoljnoj mjeri jednostavno a toga ste vjerojatno svi većinom e, svjesni, ali o tome se ne govori. Djevojke imaju mjesečnicu jednom mjesečno, ali nemaju dovoljno uložaka. Kako biste, vi, e, kako biste se vi osjećali da morate putovati od Turske preko Grčke, Makedonije, Srbije, Hrvatske i tako dalje do e, Nizozemske ili Njemačke ili Švedske, a nemate te osnovne potrebštine koje su vam neophodne. Dakle, radi se o tako jednostavnim stvarima i o tome da se ženama da glas, e, da se zaštite, da se njihova prava ne bi e, povređivala i da one ne bi bile e, diskriminirane. Dakle, a kao treće koncentrirat ćemo se na ono što na temu e, e, raseljenih osoba gdje e, to dugo traje jer oni su koji put i godinama van svojih daleko od svojih domova dakle radi se o dugo, dugotrajnom produženom prisilnom iseljenju odnosno E, moramo pogledati što možemo učiniti u vezi s tim. Sve to čini se vrlo sveobuhvatnim planom rada i doista to i jest, ali također je i vrlo jednostavan. E, zamislite, evo ponavljam, zamislite da ste žena i da sa svoje troje djece pokušavate doći negdje gdje ste na sigurnom, gdje su vaša djeca na sigurno. Što bi vam bilo potrebno? Kakvu vrstu prijateljstva biste htjeli e, na tom putu doživjeti, da li biste e, htjeli da ljudi shvate da jedino mjesto gdje doista želite biti je vaš dom, i e, naravno da želimo dati tim ljudima pomoć i podršku kako bi na neki način ipak imali dom i daleko od svog doma. E, dakle, sve su to stvari o kojima doista moramo razgovarati jer to je ono što nam je činiti. Molim vas, pomozite mi mm, da pokušamo e, te stvari staviti u središte naše pažnje jer ti ljudi su otišli iz svojih domova ne zato što su htjeli nego zato što nisu imali e, drugog izbora. Dakle, sa velikim zadovoljstvom ću sada i zanimanjem saslušati vaše razmišljanja i pitanja i doista se veselimo e, budućoj suradnji s vama e, u Najprej hvala ministrice, mislim da ste stavili naglasak nešto jako važno. Govorili ste o ljudima koji su poput nas, koji se nalaze u jako teškim situacijama. Kada se osvrnemo na vlastitu povijest, kod nekih je to recentnije nego kod drugih, a u svakom slučaju većina naših e, zemalja imala te situacije s izbjeglicama gdje su se ljudi morali izmjestiti iz vlastitih domova i suočeni s brojnim problemima, tako da je dobro da nas podsjećate na našu vlastitu odgovornost. U 18 mjeseci sam postala predsjednica ovog odbora, bilo je toliko žargona, toliko terminologije, e, stranice i stranice toga su me zasule. Ja sam pitala tajnicu što znače ove a neke stvari nisu toliko složene, jednostavno e, predstavljaju jednostavne stvari. Zašto ne mogu jednostavne stvari nazvati jednostavnim riječima i zašto treba napisati tri strance umjesto jednog stavka za jednostavne stvari? I eto tako e, pripremne dokumente za ovaj e, Samit za humanitarni rad je isto takav bio puno terminologije, puno žargona, a u biti nastojao sam ući u samu bit toga svega, što je to što treba rješavati, što funkcionira, što ne funkcionira, što je to što trebamo sljedeće napraviti. Možda je to ono čega bismo se trebali držati, upravo tih jako konkretnih pitanja za naše sugrađane. Nismo mi ovdje da izrađujemo znanstvene doktorate, već da promijenimo nešto na terenu. Jučer smo, Davor i ja i još neki kolege, bili na jednoj konferenciji gdje nas je podsjetio jedan kolega koji dolazi iz Kale, kraja podsjetio nas je na to kakva je humanitarna situacija na par sati udaljenosti od Brisela gdje pred pragom ljudi, žene i djeca su na zimi i moraju se rješavati problemi. Dakle, kad god problemi bili, humanitarci, političari moraju poduzeti nešto da se ti problemi rješavaju i bilo je jako dirljivo saslušati to svjedočenje jučer. Dakle, Eriko Guerrero Salom imate kao izvjestitelj prvi riječ. Izvolite. Najpša hvala, Lilin. Dopustite mi da vam se oslovim imenom. Ja sam bio doista prijetno iznenađen jer prijatno iznenađenje čuti ministricu za vanjsku trgovinu i suradnju da govori s tako velikim osvrtom e, i važnim osvrtom na humanitarni rad i humanitarnu pomoć. I to je doista nešto vrijedno pohvale. To ukazuje na spremnost pružanja pomoći, kao što je to sama predsjednica našeg odbora ukazala. Nadam se da će naši kolege zastupnici u Europskom parlamentu e, biti volio bih da su naši kolege zastupnici u odboru za vanjsku trgovinu e, tako voljni pomoći u humanitarnom radu i da su ljudi iz same komisije koji se bave trgovinom da su tako posvećeni e, humanitarnom razvoju pomoći. Dakle, najprije dopustite mi da vama, da se vama osobno zahvalim na značaju koji ste dali u svom izlaganju e, humanitarnim pitanjima. Drugi zastupnici članovi odbora govorit će vam u svoje vlasto ime, no u potpunosti sam siguran da će se složiti sa mnom kada kažem da je ovo bilo jako vrijedno izlaganje koje je doista e, u skladu s britanskim i španjolskim vrijednostima. Ovdje mislim o samilosti, susjećajnosti. A sada bi se osvrnuo na sadržaj. Sve što doista trebam reći jeste da se slažem i podržam sve što ste rekli. Sve to suglasju s točkom 3 o kojoj smo govorili na ovom odboru. Uveliko je to u suglasju sa pripremi sastanka za humanitarna pitanja i radu Europskog parlamenta po tom pitanju i nadam se da će u svibnju pod vašim predsjedništvom eh, vijeće usvojiti jasne stavove koji će ojačati i jasno iznasniti stavove Europske unije na tom sastanku na vrhu. Sada, dva ključna elementa o kojima je bilo riječi su financiranje Naime, na samom početku svog izlaganja, izlaganja vi ste rekli da se sada nalazimo na povijesnoj prekretnici. Nikada nije bilo toliki broj humanitarnih kriza i toliko velikog obima. Nikada nismo vidjeli toliki broj razmišljenih osoba na našem svijetu. Vi ste iznijeli brojke koje bi predstavljalo biti u današnjem svijetu 11. najveću državu na svijetu. A istovremeno financijski doprinosi su takvi da nisu dostatni. Naime, veliki broj država pogođen je vlastitim financijskim krizama, vlastitim fiskalnim poteškoćama tako da nisu u stanju održati i držati se preuzetih obveza. Jako je teško naći rješenje kako bi se nosili sa svim ovim humanitarnim krizama. Kao što to i sami dobro znate, Europski parlament podnosi izvješća, odnosno iznosi predloge za globalno, globalni plan djelovanja s petogodišnjim doprinosima, tako da imamo određenu mogućnost predviđanja rada unaprijed za humanitarno djelovanje. I ona druga stvar na koju se želim nadvezati jeste čitavo pitanje dostupnosti, pristupa, dostupnosti humanitarnoj pomoći za one kojima je ona potrebna. Imajući to na umu, moramo se postarati za poštovanje međunarodnog prava i pravila, e, utvrđenih pravila za humanitarnu pomoć. U zadnji zadnjih mjeseci osvjedočili smo se pogoršanju stanja. I doista, ovo je najgora situacija koju smo ikad vidjeli. U nekim situacijama smo vidjeli da skupine ljudi sprečavaju e, ljude da dođu do humanitarne pomoći i to su ti ljudi bi bili zatočeni, opljačkani Zatim postoji još jedan izvor zabrinutosti, naime e, postoje i ponašanje određenih država koja su problemačena ime bombardiranja bolnica i slično i tu su izloženi opasnosti ovo liječnici bez granica, a i druge međunarodne vladne organizacije i to je nešto što mora e, izazvati djelovanje našeg odbora, jer mi ovdje govorimo o zaštiti humanitarnih djelatnika i po načelima i zakonima koji uređuju humanitarnu pomoć, to su neke stvari koje moraju biti uklesane u kamen. Dakle, i na sastanku na vrhu za humanitarna pitanja države i moraju preuzeti sva ta načela i postarati se da ih se poštuju u cijelosti. Zatim, ove dugotrajne krize, protracted crisis, to su krize kojima je probitni uzrok rat i ratovi koji nikako da prestanu biti. Linda, naša predsjednica, govorila je o misijama na kojima smo bili u Libanonu, u izbjegličkim e, kampovima, po Africi. Što tamo vidimo? Vidimo tamo postoje e, izbjeglički kampovi koji su tu već 40-50 godina. To su trajni sukobi. No, evo, želim privesti kraju svoju intervenciju, ne želim previše vremena govoriti, no ono što nam treba jeste konkretna human, e, financijska pomoć za obrazovanje, odgoj, jer veliki problem te krize koja, tih kriza koje nikako da prestanu, jeste što e, negativno utječu na čitave generacije koje su morale otići iz svojih domova, ali to utječe i na budućnost tih dječaka, djevojčica, tih mladih koji žive pod šatorima u logorima i s jako slabim pristupom humanitarnoj pomoći. I ono što smo predložili i sam naš odbor, e, mislim ono što je naš odbor predložio, a i sama komisija radi na tom pitanju, a to je da 4% proračuna e, humanitarnog djelovanja bude posvećen obrazovanju u tim logorima. želim privući vašu pozornost na situaciju nevladnih organizacija u Izraelu i na zapadnoj obali. Postoje neki zakoni u određenim zemljama koji ograničavaju rad humanitarnih, međunarodnih humanitarnih organizacija i e, Europsko vijeće bi trebalo to imati na umu. No, moji kolegi imaju također nešto za reći, tako da ću stati. Hvala, Davor Štir, a onda Richard Gerens. Hvala predsjednice, hvala vama ministrice na svim informacijama i preuzetim obvezama koje ste e, iznijeli za e, suradnju za razvoj i e, tijekom ručka koji smo imali s koordinatorima. Vi ste spomenuli da imate takav pristup koji nije do te je usredočen na to da se vidi gdje se nalaze, nalaze na e, kompetencije već da se vidi kako doći i pružiti pomoć. No naravno na, u okviru humanitarnog e, prava i pomoći postoje neke granice koje moramo poštovati, ali isto tako važno je reći da je važno napred bolje poveznice između humanitarne pomoći i razvoja i pitanje e, obrazovanja jest jedan od tih ključnih problema gdje možemo napraviti bolju vezu i poveznicu između nastojanja, između napora u humanitarnom radu i e, suradnje za razvoj. Tako da sam samo sad htio naglasiti ovaj aspekt i e, zamoliti vas da dodatno pojasnite kako vi e, zamišljate E, kako se može to pojačati tijekom vašeg predsjedništva, predsjedavanja. Zatim, u pripremi za svjetski sastanak na vrhu za humanitarna pitanja, Enrique uvijek govori o tome, no ako mi dopustite, ja bih rekao samo još jednu stvar, a to je pitanje vjerodostojnosti za nas, za Europsku uniju, dakle, na tom sastanku na vrhu i, nas će naši partneri u svijetu e, ocjenjivati po tome, po načinu na koji ćemo se mi nositi sa pitanjem e, migracijske krize. Tako da bi rado čuo da li imate još nešto reći. Sad ja e, mijenjam šešir i predstavljam čovjeka koji dolazi iz Hrvatske i znam da ste vi obišli čitav zemalja koje se nalaze na toj sjeverno-balkanskoj ruti. Dakle, recite mi kako vi e, to e, doživljavate jer na proljeće, a ovaj sastanak na vrhu bit će održan u svibnju mogli bismo doživjeti nove krizne, kritične trenutke, dakle kako teku pripreme da se to anticipira umjesto da nas e, zatekne e, nespremne novi veliki priljev e, migranata u tom trenutku. Nam da je povjerenik Stilianides uložio veliki trud i sjećam se da je stvarno na vrijeme potpisao sporazum o suradnji sa Srbijom, to je bilo mimo europskog sustava, oni su e, prije toga imali sporazum samo s Ruskom federacijom i ta odluka da se uključi Srbiju u naš europski sustav je bio od krajnjeg značaja jer to je omogućilo brzu e, i učinkovitu suradnju i pružanje pomoći e, Srbiji u e, njenom humanitarnom naporu. Imam samo dva pitanja između veze, dakle, humanitarne pomoći i razvoja i pitanje vjerodostojnosti te pripreme za ono čemu se možemo, što, što možemo očekivati da će se desiti idućeg proljeća. Hvala. Šal Gerenc, izvolite. Hvala predsjedavajuća. Dopustite da ja pozdravim e, Nizemsku ministricu za humanitarno djelovanje, jer gospođo mislim da imate nevjerojatnu prigodu, a to je da u ovom trenutku pružite e, nadu e, u ovim e, nevjerojatnim izvan, iznimnim uvjetima. Ovo nije lažan kompliment. Naime, kada vidimo koliki je trud uložila vaša zemlja kada se radi o razvoju i kada se radi o humanitarnom djelovanju te o iznalaženju novih inovativnih e, rješenja glede razvoja, mislim da se možemo uzdati u vas i uživate punu našu podršku i solidarnost. Ovaj rat u Siriji sve uništava uništava zajednice, uništava veze koje su uspostavljene između zajednica, uništava muškarce, žene, međunarodno humanitarno pravo više se ne poštuje, uništavaju se bolnice u kojima rade e, bez granica. Dakle, ništa se više ne poštuje. E sad, spram takve situacije nalazi se Turska, koja je skoro doslovno iscrpljena, ovdje govorimo o izbjeglicama u Turskoj. Dakle, uskoro će biti 3 milijuna izbjeglica u Turskoj. Libanon više ne može, Jordan ne može više se nositi e, te e, zemlje koje imaju slabe rezerve rezerve, crpe te rezerve, a nafta je naj, ima najnižu vrijednost. I e sad preostale, preostale su SAD koji nešto malo čine, ali ne bog zna što. Vidjeli smo na konferenciji u Londonu, mogli su preuzeti veće obveze na sebe. Dakle, preostaje Europska unija kao ono glavno sidrište, e, glavni bedem koji treba očuvati e, dignitet lju, pogaženi dignitet e, ljudi čiji, čije dostojanstvo bačeno pred pse. Ovo je doista od povijesnog značaja izazov koji se nalazi pred Europskom unijom. Zamislimo na trenutak kad bi gospođa Merkel e, izgubila od e, svojih protivnika na e, unutarnjem planu. Što bi nas onda još moglo spasiti? Ništa. To bi bio onda kraj jedne Europe i to je ono što mi imamo svi u ovom domu na umu. Postoji ogroman strah od uništenja svega onoga što nalazi oko Sirije i svih onih nada koje mogu pružiti rješenje, sve to je ugroženo. Dakle, mislim da bismo morali malo dramatičnije nastupati. Ne možemo više imati taj pristup eh, business as usual treba jasno reći ako nitko ne radi ono što bi trebao, jer ne može više i ako trebamo podržati to stanovništvo, onda treba nastojati smanjiti učinke te krize. E pa sad, ako smo mi jedini koji se s tim trebamo nositi, koja je dimenzija političkog, e, logističkog, proračunskog izazova koji je pred nama i koji trebamo preuzeti na svoja pleća? Ja mislim da trebamo govoriti o brojkama jasno i glasno. A mislim da ste vi na pravom mjestu da to u suradnji s komisijom, s povjerenikom Stiljanidesom, pa čak i predsjednikom komisije, da to napravite. Trebamo objasniti javnosti o čemu se ovdje radi, koji su ulozi. I ako im uspijemo objasniti da je Europska unija ta koja može se nositi s takvim e, izazovom pod uvjetom da svako preuzme na sebe određeni dio, a da oni koji ne žele ništa poduzeti, da su oni tu i, da spječavaju druge da napreduju, onda mislim da, ja mislim doista da trebamo objasniti ko su oni koji žele e, djelovati i da treba ih identificirati i pusti im da djeluju. Dakle, treba određene stvari razjasniti, a onda jasno i na dosta dramatičan način e, objasniti stvari kako bismo se mogli nositi problemom. I ako onda dovoljno jasno objasnimo potrebe onda se ispostavlja da su ti problemi takvi da se doista možemo i tekako nositi s njima i oni su puno manji od onoga što je Europska unija najavila da želi napraviti e, baveći se politikom e, pomoći i razvoja. Uzred budi rečena, ovo još jedna misao. Europska unija je u Addis Abebi najavila da će do 2030. godine napraviti ono što nije mogla napraviti 2015. E, a izvorno obećala da će napraviti 2005. Dakle, kako ćemo mi to raditi? Da li ćemo e, gradacijski ili linearno ići i u kojem slučaju ćemo 2016. bismo 2016. trebali ostvariti petnestinu onoga što smo trebali napraviti do 2030. A možemo i e, prići e, na neki drugi način. E, možda bismo sad trebali uložiti taj veliki trud, a kasnije popustiti, ali nijukom slučaju ne možemo e, nastaviti e, raditi kao da se ništa ne dešava jer idemo glavom kroz zid. Mi smo sreli prije ovog sastanka vjerujte mi da možete se uzdati u bezuvjetnu podršku ovog odbora i nadam se da ćemo s gospodinom Stilenizesom i gospođom Mogherini i cjelokupnom komisijom moći napraviti važne stvari. Mislim da je sada trenutak jako težak i zahtjevan. Na nama je da kažemo kako stvari stoje, ne preostaje vam puno vremena, u svakom slučaju možete računati s nama i mi ćemo vam pomoći koliko god možemo. Hvala. Još dvoje e, kolega se javilo za riječ. Želi li se još netko javiti? Ne. Najprije Heidi, a nakon nje Analic. Hvala. I hvala vam što ste došli ovdje na odbor za razvoj, Lilijan. Mislim da bezuvjetno možemo poduprijeti tri prioriteta vaše humanitarne agende, no imamo poteškoća sa time da budemo kredibilni bilan e, akter u Istanbulu jer tu postoje sve rastući sukobi o financiranju uključujući i financiranje humanitarnih pitanja i ja bih očekivala od vas koji predsjedavate vijećem da obranite s jedne strane povećanje proračuna za e, humanitarna pitanja, uključujući i povećanje proračuna Europske unije. A e, uzimajući u obzir naravno i e, kriterije E, službene razvojne pomoći i nove definicije o toj pomoći. Ja vjerujem da postoji kontradikcija između onog što ja govorim i onoga o čemu se govori u tradicionalnoj nizozemskoj agendi, pa me zanima kako ćete uspostaviti ravnotežu između ovih različitih potreba koje bismo mogli nazvati e, razvojem financiranja. Mi smo jutros imali ozbiljnu raspravu sa predstavnicima glavne uprave DEVKO o nadolazećem E, sastanku na vrhu e, odbora OECD-a za razvojnu pomoć, možda ćete i vi sudjelovati e, na njemu. Mnogi od nas su zabrinuti s sa ovom situacijom u kojoj se suočavamo sa toliko kriza, a smanjujemo istovremeno mogućnost za bilo kakvo temeljno djelovanje smanjenja, na primjer, siromaštva i e, izvlačenja ljudi iz ove strašne krize. Mislim da moramo dosta problema riješiti prije ljeta koji su povezani sa e, izravno sa financiranjem humanitarnih e, pitanja. E, kolega Gerensa i vi ste govorili o potpunom manjku poštivanja humanitarnog prava. Mislim da to nije trebalo biti tema na e, svjetskom e, samitu za humanitarna pitanja, ali s obzirom na situaciju, e, mislim da bismo trebali raspravljati o tom pitanju i na tom samitu i u parlamentu na našem plenarnom zasjedanju, jer svakog tjedna imamo nove škole i bolnice koje su se bombardiraju. I što mislite o Rusiji koja E, namjerno e, bombardira ona područja na kojima ima i civila. Što učiniti s tim? Što reći sa takvim ponašanjem e, susjeda sve više i više ljudi e, misli da je Rusiji drago što Europu preplavlja ovakav val izbjeglica. Slažem se sa onim kolegama koji su rekli da ćemo u svakom slučaju podupirati mi kao odbor vaš rad. Anelice. Hvala vam najljepša na ovom uvodnom izlaganju eh, i znam da već sam bio s nekim kolegama na konferenciji u 12. mjesecu gdje ste veoma podrobno objasnili sve ono što ste eh, učinili i što namjeravate učiniti za vrijeme predsjedništva. Ehm, ja sam eh, već eh, razgovarao s nekim od vaših kolega, ali mene zanima na koji način eh, mislite se baviti posebnim inicijativama glede tekstila, jer mi imamo jednu od glavnih tema našeg ministra, a imamo i u Francuskoj zakon koji je izglasan na ovu temu, pa bi bilo dobro znati što vi mislite učiniti po tom pitanju. A što se tiče financiranja, vi ste spomenuli Addis Abebu, već znamo kakva je situacija, ali kako e, i što učiniti sa Afričkim Trust fondom? Postoji tu jedno opće pitanje, jer mislim da ste i vi doprinijeli u iznosu od 50 milijuna, a i tu postoje, postoje obećanje država od 3 e, milijuna, te se mora odlučiti što će se učiniti s tim novcem. Na koji način e, uspješno riješiti to? Da li smatrate da je Trust Fond smislen u ovoj situaciji ili ne? I e, što je učinilo vijeće po pitanju obećanih e, sredstava? Komisija je obećala 1,4 milijuna, e, ali države članice su obećale 81 milijun. E, nikada nismo imali toliku razliku u obećanim sredstvima, te se pitamo koju odgovornost tu snosi vijeće jer e, čak i prije osnivanja Trust fonda bilo je zajemčeno da će države članice obećati davanje određenih sredstava. Još jedno pitanje koje je vezano uz obrazovanje. E, pitamo se zapravo je li dobro što smo prešli sa 2 na 4 posto e, proračun za ove svrhe je povećan ali ne znamo hoćemo li e, biti dosta uspješni u tome i što o tome misli vijeće budućnost kotonua također bilo bi dobro ako biste mogli reći nešto o tome i na kraju E, od svih kriterija samo jedan je jako bitan koji e, mene zanima, budući da sam iz Njemačke. Angela Merkel je rekla nedavno na samitu u, Euro, u kada se govorilo o razvojnim ciljevima, da će podržavati procenat od 1,7%, ali s obzirom na situaciju e, izbjeglica u Njemačkoj, na koji način će se iskoristiti e, službena razvojna pomoć e, i može li se, mogu li se troškovi za izbjeglice dodati u obračunavanje ove službene razvojne pomoći jer e, mi bismo također htjeli imati taj procenat od 0,7% kao što je to obveza i za druge države članice. Ovim ćemo zaključiti prvi krug pitanja. Samo mi dozvolite da i ja postavim jedno pitanje veze između eh, financiranja humanitarnih pitanja i razvojnih pitanja. Neki su govorili o financiranju obrazovanja. Eh, znamo da smo o tome govorili u jednom od izbjegličkih eh, kampova u Keniji, koji je jedan od dva najveća izbjeglička kampa tu imamo ljude koji su e, u njemu već 19-20 e, godina. To su zapravo postali gradovi, a više i nisu toliko e, kampovi. Moje pitanje je povezano uz to da smo doktoru Mukwegeu dali nagradu prošle godine koji E, se bavi pitanjem žena koje su bile žrtve seksualnog nasilja kao i uključujući i djevojčice i bebe e, tu je problem sasvim jednostavan. Njega financira Europska unija kroz humanitarnu pomoć, ali ako on e, i najđe na neki problem kod žene koja E, ima druge e, probleme koji nisu vezani uz e, seksualno nasilje, onda se to ne može financirati isto onda eko, već mora se pronaći novac negdje drugdje, što je dosta paradoksalna situacija. Ja sam u kontaktu s njim, ali još uvijek mu ne mogu dati odgovor na to njegovo pitanje. Nama je potrebno imati više financiranja za konkretne stvari na terenu. To je zaista E, bitno i ali nažalost postoji ta smješna podjela sredstava e, ovisno o tome za što se koriste. Mislim da zapravo se ovdje radi o pitanjima proračuna unutar Europske unije, ali nadam se da ćemo moći riješiti to pitanje. Mi sada imamo i e, sastanak na vrhu, na svjetskoj razini, na kojem će se govoriti o humanitarnim pitanjima i vjerojatno bismo se mogli doteći i toga. Sigurno i u svim državama članicama postoje razne proračunske stavke e, kada se radi o financiranju humanitarnih pitanja ili razvojnih pitanja, ali mi moramo se baviti konkretnim pitanjima s kojima se suočavaju ljudi koji se nalaze u ovim izbjegličkim e, kampovima, naročito onima u kojima su jako dugo. Hvala vam najljepša e, gospođo predsjedateljice na ovom posljednjem pitanju. Hvala i svim zastupnicima koji su postavili pitanja. Hvala što podupirete naš plan i program. Želim samo na početku početku reći da budući da sada predsjedavamo vijećem, to mi daje priliku da ovdje sjedim pred vama i razgovaram s vama, ali kada se naše predsjedništvo završi, mi ćemo i dalje nastaviti na ostvarivanju naših ciljeva. Bilo bi dobro da i kasnije nastavimo surađivati na svim ovim pitanjima, dakle i nakon što se naše predsjedništvo završi, to će biti dobro za sve nas. E, mi zajedno surađujemo sa slovačkim kolegama koji će također preuzeti određena od e, pitanja koje mi nećemo moći završiti kako bi postojala, postojao kontinuitet. Šest mjeseci je e, vrlo kratak period, imamo dosta toga na plan, u planu i moramo raditi na tome. Želim se dotaći pitanja migracija. Mnogi od vas e, su govorili o tome u kontekstu e, svjetskog sastanka na vrhu o humanitarnim pitanjima. Evo vi, na primjer, dolazite iz zemlje koja je dio e, balkanske rute. E, koja se suočava sa izbjeglicama, koja ima izbjegličke kampove i koja ima priliku razgovarati sa tim ljudima kako bi znali koje su njihove potrebe. Kada sagledamo situaciju ovakvu kakva je, vidimo da postoje tri zemljopisna dijela i tri različite situacije s kojima se trebamo baviti. Jedna od njih je situacija u Siriji i tu moramo govoriti o onom o čemu ste vi govorili, a to je pristup samoj Siriji, e, bombardiranje Sirije, granatiranje bolnica, škola. Vidjeli smo što se desilo u e, Jemenu, u Kunduzu prije par mjeseci E, i ovdje moram prenijeti poruku e, službenika UN-a koji rade na pitanjima ljudskih prava. Mislim da je to bilo jučer ili prekjučer kada je rečeno da mi moramo dovesti do e, sprječavanja nekažnjavanja onih koji počine zločine ili kaznena djela. Mi ne smijemo e, kroz nekažnjavanje sudjelovati u e, patnji određenih naroda. Naš e, povjerenik se također slaže sa ovim i želi da se o tome raspravlja na sastanku na vrhu da se raspravlja o humanitarnom pravu o pristupu humanitarnih radnika o izvješćivanju o stanju na terenu i tako dalje. Dio našeg humanitarnog programa je i zajamčiti da se zločini ne zaborave i da nekažnjivost ne, postaje, ne postane uobičajena. Mi moramo izanalizirati izvješća, e, prikupiti činjenice i razgovarati o tome ne samo među nama, već i javno. Glede pitanja migracija, vi evo dolazi ovi koji dolaze iz Italije možemo se zapitati, odnosno kada kreću iz Italije možemo se zapitati e, odakle dolaze ili iz Libanona ili iz Turske i kuda idu, e, idu li u Nizozemsku ili u neke druge zemlje. Mi smo zapravo uvijek bili za sve obuhvatne planove između tri zemlje, Turske, Europske zato je postignut sporazum između Turske i Europske unije o humanitarnoj pomoći i o obrazovanju. A isto tako za Libanon i Jordan e, sada komisija radi na ovim sveobuhvatnim e, ugovorima. Mi e, imamo već desetak predloga onog što bi trebali uključiti u te e, ugovore. Većina stvari se odnosi na obrazovanje jer to je ono što tjera ljude da odlaze iz Turske ili Libanone. To je dakle manjak obrazovanja, iako te zemlje čine što je u njihovoj moći, ali isto tako moramo govoriti i o mjerama vezanim uz trgovinu, e, o kvotama, o pomoći pri trgovini kako bi se ispunili uvjeti iz trgovinskih ugovora koji su već potpisani i to je bitan dio kojeg obavlja komisija koja i treba nastaviti raditi s novim pitanjima. Dakle, s jedne strane imamo humanitarnu pomoć, imamo razvojnu pomoć, ali isto tako imamo i mekanizme za potporu trgovini i to je nešto što moramo koristiti jer ih imamo na raspolaganju. Mi se nadamo da ćemo to moći predstaviti za vrijeme našeg predsjedništva i nadamo se da će e, nam parlament pružiti potporu u tome. Mi smo za e, cilj od 4% za obrazovanje, na nacionalnoj razini čak postižemo i 5%, a e, na londonskoj konferenciji je obećano 120 milijuna plus 5 milijuna od svjetske banke za e, zajmove u obliku koncesije imamo 10 milijuna i za obrazovanje ja podržavam ono što su mnogi rekli glede financiranja, europskog financiranja koje mora biti dugoročnije i e, nenamjensko. Mi smo već radili procjenu glede nizozemske velikog doprinosa humanitarnoj pomoći u posljednjih pet godina i zaključili smo da je jedan od uspjeha nizozemskog pristupa taj da dajemo relativno visoku e, razinu nenamjenskih sredstava E, nevladinim organizacijama i Crvenom križu koji onda mogu biti fleksibilni i koristiti ta sredstva onako kako im e, je to odgovara, odnosno po potrebama. Zato podupirem ono što ste i vi e, rekli, mnogi od vas, da i to treba biti dio europskog financiranja. Ja ću sa povjerenikom Nidosom razgovarati o tome. Ukoliko nam proračun to bude dozvolio, onda ćemo to i obaviti vidjet ćemo koji će biti i o tome se možemo dogovoriti kasnije, ali u svakom slučaju e, vaša potpora bi nam bila značajna u ovom e, području, naročito u mom razgovoru s povjerenikom. Što se tiče Zapadnog Balkana, Upravo sam se vratila i gospodin Štir je to rekao, upravo sam se vratila iz Hrvatske, bila sam i u Slovačkoj, Sloveniji, Austriji i Srbiji. Srbija je jedna od ključnih zemalja kroz koju mnoge izbjeglice putuju i diplomatski rečeno za njih je dobro što imaju već e, organizirano sve ono što im je potrebno što se tiče robe i usluga e, imaju, mi smo ostavili tamo 4000 e, vreća za spavanje u skladu s onim što je traženo. Oni imaju popis svih njihovih potreba, a i to je dobro za i bilateralnu suradnju kao što je dobro i za samu Europsku uniju. Sada se moramo zapitati da li možemo e, službenu razvojnu pomoć e, e, dati i onim zemljama koje nisu u Europskoj uniji. Vjerojatno ne, jer potrebe su ogromne svugdje u svijetu, ali kada pogledamo sve ono, sve one slike, snimke e, i situaciju na Zapadnom Balkanu, mislim da moramo biti kreativni u korištenju naših resursa i znati da kada ljudi uđu u Europsku uniju, njihove njihovim potrebama se mora udovoljiti, možda ne E, stalno, ali sada je hladno, vlažno, ljudi su gladni, žedni i mi moramo omogućiti e, tim ljudima barem zadovoljenje osnovnih potreba iako e, dolaze izvan Europske unije i iako se radi o zemljama koje primaju izbjeglica, koje nisu članice Europske unije. Za svakog izbjeglicu koji je ušao u našu zemlju mi smo imali jednog E, volontera koji je bio tu i koji je htio pomoći. Sigurna sam da je tako i u mnogim drugim zemljama. Na sastanku vijeća u e, Svibnju bih htjela razgovarati o tome i vidjeti na koji način možemo jedni drugima pomoći i kako koristiti sredstva koja su nam na raspolaganju. U Nizozemskoj smo koristili front loading. možda je to rješenje i za europski proračun, ali kao što je i Heidi to rekla malo čas, ne možemo koristiti novac koji inače služi za razvoj u prevelikoj količini kako bismo zadovoljili humanitarne potrebe jer naš proračun je značajan, moramo ga koristiti na učinkoviti način i to me dovodi do ovog e, sastanka na vrhu za humanitarna pitanja na svjetskoj razini. Sasvim sam jasno čula što ste rekli, a to je da se koriste na bolji način raspoloživa sredstva i da Europska unija mora ostati snažan igrač na e, području humanitarnih e, pitanja. Kolega iz Luksemburga je rekao da je to jedina nada koja nam preostaje. E, I to je točno ako vidite brojke i obećane donacije, ali također moram iskoristiti ovu priliku kako bih naglasila doprinose takozvanih novih donatora ili donatora u nastajanju države stalno doprinose na neki način kroz sustav UN-a i to je jako dobro. Bilo bi dobro kada bi ih bilo još više. Ovaj e, sastanak na vrhu e, koji će se baviti humanitarnim pitanjima je sjajna prilika da uspostavimo kontakte između tradicionalnih donatora i takozvanih novih donatora. Kada već govorimo o financijskim sredstvima ne možemo zaboraviti rasprave koje se sada odvijaju o službenoj razvojnoj pomoći. Heidi, ti si to spomenula u svom komentaru. Sutra će biti održan sastanak e, na e, visokoj razini odbora OECD-a u Parizu. Nizozemska je jedna od zemalja koja će sudjelovati na tom sastanku. Mnogi su me pitali koje je nizozemsko stajalište koje možda nije isto s mojim stajalištem, ali mi smo već odavno govorili da definicija službene razvojne pomoći se treba modernizirati i revidirati. Mi smo rekli da moraju postojati tri, e, tri vrste financiranja, dakle službena razvojna pomoć, privatni sektor i e, pravični porezni režimi, a Europski parlament je bio dosta aktivan na ovom području i to i nastavlja raditi. Financiranje službene razvojne pomoći je relativno smanjeno, ali nije izgubilo nikakav značaj po pitanju vrste financiranja i e, onog što možemo učiniti. Najmanje razvijene zemlje, zemlje pogođene sukobima, E, i humanitarno financiranje. Ali još jednom ponavljam, mislimo da bi definicija trebala biti modernizirana, da bismo trebali uključiti instrumente iz privatnog sektora, dakle to je nizozemsko stajalište i trebali bismo moći pružiti obuku o humanitarnim e, pravima, e, sigurnosnim službama, to je također sigurnosnim snagama, to je također naše mišljenje i također moramo e, e, razmotriti pitanje humanitarne pomoći koja se daje kroz e, vojni okvir od strane vlade. Moramo biti transparentni, isto tako ne možemo govoriti o inflaciji kada govorimo o službenoj razvojnoj pomoći i moramo uključiti i onaj aspekt vezan uz najmanje razvijene države. E, sve države članice Europske unije se ne slažu s ovom modernizacijom e, definicije, ali u svakom slučaju odbor OECD-a za razvojnu pomoć će uzeti u obzir e, poruke svih ključnih igrača i pokušat ćemo na neki način ne razvodniti definiciju, već je modernizirati dio ove definicije službene razvojne pomoći bi trebao biti da prvih 12 mjeseci izbjeglice koje dolaze u naše zemlje e, možemo financirati kroz novac službene razvojne pomoći, naravno ovisno o proračunu. Mi smo već raspravljali o ovom pitanju i za vrijeme luksemburškog predsjedništva na sastancima vijeća. Mi svi imamo zajedničku e, odgovornost prema izbjeglicama, naročito kada dođu u našu zemlju. Nekada se nalazimo u dilemi u mojoj zemlji, na primjer, niti jedna izbjeglica nije trebala spavati na ulici, već smo im pružili e, sklonište koje im je bilo nužno jer smatramo da je to naša uloga i da je to ono što možemo odraditi na nacionalnoj razini. Naravno, pritisak na proračun nije mali i neki se tim pitanjem bave na ovaj ili onaj način. Mi primjer radimo front loading kao što sam rekla, ali e, to je naš način e, funkcioniranja u posljednjih 25 godina. E, drugo što je povezano iz migracije je pitanje trust fonda. Mislim da ste vi postavili određena pitanja glede trust fonda. Vjerujemo li u trust fond? Mislimo li da je to ispravan mehanizam i na koji način zajamčiti dovoljno sredstava u tom trust fondu i kako vidimo na budućnost trust fonda. Moje opće stajalište e, i mislim da je to mišljenje koje dijele i druge države članice je to da ne bismo trebali imati trust fond za svaku e, krizu jer tada dolazi do preklapanja fondova i dolazimo do one situacije koju ste vi gospođo predsjedavajuća objasnili da ljudi više ne znaju kome se trebaju obratiti e, i samo bismo tu e, doveli do više prepreka umjesto da te prepreke smanjimo mi znamo e, svako predsjedništvo mora raditi na tome da europski proračun postane fleksibilniji. E, predsjedništvo i parlament bi na tome trebali raditi zajedno. Naravno, moramo održati i onaj aspekt e, predvidljivosti i odgovornosti, ali moramo imati i fleksibilnost, što nije uvijek jednostavno Trust fondovi mogu biti zaista prava dodatna vrijednost naporima Europske unije. E, što se tiče e, Afrike, radi, imamo veoma koristan i instrument, a isto to možemo reći i za Valetu. Valeta je obilježila e, veoma dobar početak Trust fonda, ali imamo dvije bojazni summit e, u Valeti e, je bio razgovor između Europske unije i Afrike i tu su afrički partneri se zaista su iskazali volju i želju e, da surađuju s nama u e, realiziranju planova na taj način što će izraditi prioritete i što će dati smjernice Europskoj uniji, a istovremeno je to povezano sa širom agendom o kojoj se razgovaralo na samitu Valeti gdje se govorilo o migracijama, politikama, e, trgovini, obrani i tako dalje. i čini nam se da sada zapravo koristimo ona sredstva koja su bila namijenjena za nešto drugo, odnosno da smo izgubili fokus e, na pravoj temi. Ne možemo isto tako... Ne možemo imati namijenjena sredstva za svaki doprinos, e, pa istovremeno i za doprinos u Trust fond, jer to je nešto što bi zakompliciralo stvari u Europskoj uniji. Europska unija mora biti ta koja će dati primjer onog e, kako se treba e, poslovati i kako treba funkcionirati. Ne možemo mi raditi nešto ne možemo drugima govoriti da rade ono što mi ne radimo. E, mi ćemo veoma e, rado se potruditi na tome da se fokus vrati na mlade i na mogućnosti zapošljavanja i da se to poveže sa pitanjem migracija. Sada mislim da možemo reći nešto o inicijativi Garment i to će biti moj zaključak jer naravno i o tome me možete dati komentare. Evo, e, imat ćemo usku suradnju između Europske unije, komisije, Njemačke i Nizozemske kako bismo to ostvarili. E, naravno to nije povezano sa trgovinskom politikom E, sa nekim zemljama e, imamo režim koji je vrlo koristan za e, dijalog kad je riječ o tome kakav režim oni imaju u nošenju s tim pitanjima. Ja sam ministrica za vanjsku trgovinu i razvojnu pomoć to su dvije perspektive e, koje su u našem slučaju objedinjene, ali ni kod drugih nisu. E, naravno da mi želimo da se tako gleda na e, ta dva područja, ali još tu ima dosta prostora za poboljšanja i mislim da to može biti dosta jak poticaj i za gospodarski rast i moramo postići da oni koji su najranjiviji budu zaštićeni i da dobiju svoj glas i mislim da e, možemo e, sredstva iskoristiti na bolji način nego što smo to do sada činili. E, ja ću nastaviti sa širenjem ove poruke za vrijeme našeg predsjedništva. Mi se veselimo budućim inicijativama koje ćemo e, dobivati i od vas, od vašeg odbora i e, prijedlozima koje ćemo dobivati od vas. E, dakle, u svakom slučaju ostajemo u kontaktu. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Evo iz ovog aplauza jasno čujete kako mi mislimo o tome. Naravno, E, da e, unutar Europske unije moramo imati e, fondove za za ove svrhe jer na primjer e, nedavno sam čula da eho ne može e, koristiti sredstva za humanitarnu pomoć unutar europske unije pa na primjer e, se ta sredstva ne mogu koristiti na primjer za rješavanje situacije u Lesbos, na otoku lesbosu Dakle, postoje, tu postoje neke odvojenosti, e, stvari koje bi trebale biti međusobno povezane i unutar komisije i općenito u Europskoj uniji, dakle mislimo da bi to trebalo više povezati. Hvala vam lijepa, u svakom slučaju želimo vam sve najbolje za e, preostale mjesece nizozemskog predsjedništva i znamo e, da ćemo s vama usko surađivati. Hvala lijepa. Okay, on U redu, kolege, danas e, popodne imamo još mnogo posla, a molim one koji izlaze iz dorane da to učine tiho. A sada prelazimo na vrlo važno izvješće o koherentnosti razvojnih politika, što je vrlo važna tema najprije ćemo saslušati našeg izvjestitelja gospodina Predu o dakle usklađenosti politika za razvoj. Kao što znate, posjećam one koje možda ne znaju, Lisabonski ugovor predviđa da e, eventualna ispričavam se kolege, ali ne mogu razmišljati i predsjedavati sastankom u ovolikoj buci, molim vas budite tihi. Dakle, stalni izvjestitelj e, odbora DEVE e, izradio je izvješće na vlastitu inicijativu i sada se moramo mnogo više koncentrirati na ove teme kako bi Europska unija predvodila dobrim primjedbom. Dakle, Kristijan Dan Preda, izvolite imate riječ. A ja ću se pobrinuti za to da u dvorani bude tišina. Molim vas, nemojte održavati privatne sastanke unutar sastanka. Molim vas, vaše sastanke prebacite van, izvan ove dvorane. Gospodine Preda, izvolite. Najprej hvala predsjedavajuća. Moram reći da sam jako zadovoljan što danas mogu predstaviti prvu verziju izvješća o usklađenosti politika za razvoj Juče smo imali jako dobar seminar o usklađenosti politika za razvoj i nekoliko kolega iz redova SND-a i Pučana su nazočili. Nažalost, drugi kolege nisu došli. Ne, sve u redu sa socijalistima, evo, po prvi put da govorim dobro o vama. Bili ste tu. Dakle, nažalost, ostali klubovi zastupnika nisu bili zastupljeni, ali tu se radilo o iznimno zanimljivom e, seminaru, hearingu, saslušanju, kao što se kaže. Dakle, tu bili predstavnici učilišta, iznimno važnih institucija, OSCE-a, Ujedinjih naroda, nevladnih organizacija. Tako da došlo do razmjene gledišta koje je bilo jako korisno. te će sudjenicima na tom seminaru pomoći da intelektualno savladaju pitanje kojim se bavi to izvješće i želim zahvaliti službama parlamenta i našem tajništvu što su radili na organiziranju tog seminara. Naime, mislim da je jako dobro što je on održan jučer prije današnjih e, susreta koji su održani na sastanak našeg odbora. Dakle, ova usklađenost politika za razvoj nije jednostavna tema jer se radi usklađenost svih naših politika i naravno upadamo u iskušenje da se bavimo apsolutno svim temama, to je normalno, postoji to iskušenje. Osobno mislim da nisam popustio pred tim izazovom, već da sam definirao jasne ciljeve za ovu godinu i osobito pozivam izvjestelje u sjeni i kolege da jednako postupete da se usredotoče na one elemente na kojima možemo nešto napraviti i učiniti neku, neki konkretan doprinos. Ponavljam, ako želimo, ako ćemo govoriti apsolutno svemu, onda se izlažemo opasnosti da tu dođe do jednog pečvorka koji bi nas onemogućio da e, jasno sagledamo stvari i koji bi nas priječio da se usredotočimo na one stvari na kojima možemo konkretan doprinos dati. E, konkretno mislim da bi se treba fokusirati ove godine na dva elementa od ključnog značaja. Kao prvo vidjeti kako sam koncept usklađenost politika za razvoj može da se uključi u jedan veći, e, veću agendu za 2030. To je prva stvar. A druga preću na to odmah, naći načine da se poboljša korištenje i e, učinkovitost instrumenta usklađenosti politika za razvoj. Dakle, s jedne strane tu je ta ideja da se usklađenost politika za razvoj, dakle PCD upiše u e, politiku u agendu za 2030. a kao drugo poboljšati e, učinkovitost ovih instrumenta kojima raspolažemo. Evo pa riječi o svakoj od ovih dviju stvari. Što se prve tiče, dakle trebamo podsjetiti da dok e, drugi dionici već uveliko razmišljaju o ovome te o transformaciji PCD-a u PSCD E, Europska unija nema jasan stav Dakle, drugi su već odlučili da će preći na PCSD, a mi još nismo. Komisija će se upustiti u sličan postupak koji će dovesti u pitanje samo, samo načelo usklađenost politika za razvoj i uvrstiti to u jednu malo širu e, perspektivu. Dakle, moguće da se napravi samo jedan dvogodišnji, e, jedno dvogodišnje izvješće, a zatim tu treba ponovno osmisliti ciljeve za razvoj na globalnoj razini kako bismo e, prešli na ciljeve koji bi mogli biti primjenjivi na sve i da izađemo iz logike primatelj-davatelj. I čim se izađe iz institucije Europske unije, to je nešto što, je, što se ne razumije, taj koncept e, psd a usklađenost politika za razvoj. Dakle, mi to ne želimo uključiti, odnosno ne uspijamo uključiti politi, usklađenost politika za razvoj u e, ciljeve za uh, razvoj. Dakle, ako ne, SAD, Japan i BRICS ne budu sudjeli u tome, neće ništa toga biti. Dakle, cilj Europske unije mora biti da se prebaci na globalnu razinu ova usklađenost politika za razvoj. Evo to je dakle ono što sam prvo htio reći, što sam htio reći u prvom elementu, a druga stvar, podsjećam dakle je načina da se poboljša e, korištenje i učinkovitost instrumenta usklađenost politika za razvoj. Kao prvo, e, pokretanje svih tih instrumenata u EU uniji je složena. Što je stvar složenija, onda instrumenti moraju biti učinkoviti, efikasni. Ne mislim dakle da treba tražiti stvaranje novih instrumenata za ove usklađenost politika za razvoj, ali mislim da treba iznaći način da se koristi te instrumente na što je bolji mogući način. Dakle, ja ne želim da se stvaraju novi instrumenti, ali se zalažem za inteligentnu, pametnu korištenje tih postojećih instrumenta. I stoga mislim da odgovornost za uspostavu eh, usklađenost politika za razvoj mora biti usavršena. Jedini način da se to napravi jeste da se PSD ubaci na agendu eh, europskog sastanka na vrhu. Dakle, kao što rekoh, eh, treba jedan eh, sastanak koji sastanak na vrhu koji će biti posvećen politikama za razvoj. Ja se što nisam dovoljno diplomatičan, ali bojim se da bi tu moglo doći do određenih iznadženja. Dakle, u svakom slučaju PSD bi mogao biti nešto što su poznato na najvišoj razini, a istovremeno na međuinstitucionalnoj razini, e, međunarodnoj razini i u građanskom društvu bi se moglo dovoljno upoznati taj instrument. Dakle, to je pod, uslov, to je pod uvjetom e, da e, uspijemo napraviti takav sastanak na vrhu. Dakle, europski sastanak na vrhu, sastanak Europskog vijeća u PSD-u bi mogao ukazati kako učiniti tu e, usklađenost politika za razvoj i koherentno jedini način da to napravimo jeste da PSD izađe iz ovog balona posjećenog razvoju i da se upiše i u druge oblasti. E, usklađenost politika za razvoj nije razvoj, to je koordinacija svih naših politika koje idu u smjeru razvoja i e, imajući to na umu, dakle ako budemo na, pokušali drugačije osmisliti usklađenost politika za razvoj, moćemo koristiti taj instrument. Kada se radi o samim instrumentima od zadnjeg izvješća 2013. godine, novi instrumenti su stvoreni. Ovdje mislim konkretno na za izaslanstava za izvješće za 2015. godinu. Tu se radi o jako pozitivnom razvoju koji treba biti proširen na sva izaslanstva Unije i postati e, godišnji zadatak. E, neovisna e, ocjena koja e, je posljedna stvar koja potvrđuje vjerodostojnost i to, o tome smo jučer razgovarali sa predstavnicima sa različitim predstavnicima o usklađenosti toga svega, odnosno s predstavnicima Concorda o tome napredak je puno sporiji u određenim oblastima, osobito kada se radi u procjeni učinka koje je teško kontrolirati. Nadam se da će paket eh, Better Regulation, dakle bolje upravljanje, nešto će pomoći eh, u tom smislu. Neću ulaziti u pojedinosti peta oblasti prioriteta. Imate dokument eh, pred sobom. Te za svaki od tih točaka raspolažete pojedinostima. Ja samo želim islo... naglasiti da vanjsko djelovanje Unije mora postati apsolutni e, prioritet za usklađenost politika za razvoj ove godine. Mislim da izbjegše križi brojne krize u susjedstvu dovode u pitanje same temelje Unije i njihov sustav solidarnosti. Ostvareni su jasni napreci PSD-a u vanjskoj policiji i policiji sigurnosti Unije, ali moramo udvostručiti napore kako naše djelovanje bude ne samo dosljedno, već i učinkovito. Također treba učiniti da Europska unija pojača svoje e, mogućnosti da spriječi sukobe, osobito kada, se, kada su razlozi e, siromaštvo, E, unutarnji konflikti. Želim za kraj reći da ovo izvješće o usklađenosti politika za razvoj treba poslužiti kao e, mogućnost da se raspravlja, da se odgovara na pitanja, ali isto tako da posluži kao počno pitanje da se vidi jasno tko što radi i s kojim sredstvima. Eto vidite kako divan program. Dakle, moramo izaći iz te nejasnoće odgovornosti kako bi svatko mogao konačno da se bavi svojim poslom. I unaprijed zahvaljujem izvjestitelju Sjeni izvjestiteljima Sjeni i uvjeren sam da ćemo kao i u prethodnim slučajima jako dobro moći surađivati i uvjeren sam da će njihov doprinos biti jako koristan za cjelokupno izvješće. Najprije hvala na pozornosti. Thank, Hvala lijepa. E, to je dobra ideja da se zna tko što kada e, radi. E, najprije ćemo riječ dati izvjestiteljima Sjeni. Kao prvi gospodin Frunzulika ima riječ. Najviše hvala predsjednice. S obzirom da moj kolega Rumun govorio francuski, dopustite da i ja nastavim s njegovim omljenim jezikom. Puno toga zanimljivog je rekao o glavnim eh, idejama ovog eh, PSD-a, dakle, politike za razvoj. I moram reći da se slažem po ovome svemu. Ovo je jako važna tema, ne samo za našu vanjsku politiku, već za e, sigurnosnu i obrambenu politiku. A istovremeno predložio je veliki broj e, iznio je veliki broj e, ideja i prijedloga, no moramo reći da mi se doista ne sviđa taj pojam izvjestitelja u sjeni. Više Eh, na francuskom se kaže fiktivni izvjestitelj, eh, preferiram izraz izvjestitelj u sjeni. U svakom slučaju, dame i gospodo, ja pozdravljam ovo izvješće koje je sada potrebnije nego ikad a što se tiče usvajanja novih 17 ciljeva održivog razvoja u eh, okviru agende za 2030. E, potrebna su solidna politička, e, solidna politička posvećenost na svim razinama i e, volja da se prioriteti, da se mehanizmi doista i koriste sa krajnjim ciljem da se izbjegne E, slijeđenje politika koje mogu imati negativne učinke na ljude u zemljama u razvoju i negativne učinke što se tiče zaštite okoliša. Potrebna nam je koherentnost naših politika u vanjskoj i unutarnjoj politici i u reviziji e, učinka naših politika ne samo e, izvan naših granica nego i kod nas Dakle, moramo izbjeći negativne utjecaje na situacije u zemljama u razvoju i naše resurse moramo trošiti na koordiniran i učinkovit način. E, dakle, e, snažne razvojne politike uz koncentraciju na e, podršku lokalnim zajednicama, demokratskim procesima i uz fokus na povratak stabilnosti u e, regijama koje su nakon konflikta e, bitne su kako bismo postigli oporavak i izbjegli odljev mozgova iz e, zemalja u razvoju. Već sam govorio o tome da najbolji mladi ljudi odlaze iz svojih zemalja i dolaze u Europu. Važno je da E, teško će biti postići razvoj tih zemalja bez tog radnog, važnog dijela radne snage, odnosno e, mladih generacija koje trebaju ostati u svojim zemljama. E, dakle, moramo pomoći tim zemljama na pravi način i na kraju dopustite mi da čestitam izvjestitelju, naravno da ostajem u kontakt, kontaktu s njimi, da ćemo surađivati kako bi e, na kraju e, imali dobro izvješće. E, dakle, nitko od vas dvojice nije rumunjskoj kabini omogućio malu pauzu jer ste govorili francuski pa engleski. Oni marljivo rade ali ponekad je i njima drago kad e, imaju pauzu. U svakom slučaju sljedeći, sljedeća riječ ima e, Beatrice, izvoli. Hvala lijepa. Htjela bih zahvaliti gospodinu Predi e, na fokusu koji je E, izabrao u ovom dokumentu. U agendi za 2030. vidimo da se model mijenja, više to nije model donatora i korisnika koji smo imali prije, nego svi oni koji e, su se e, obvezali dati svoj doprinos postizanju ciljeva održivog razvoja su tu jednostavno dionici i partneri. Dakle, samo kada postignemo te ciljeve moći ćemo reći da smo dobro odradili posao. Promjena modela i ono što to sa sobom nosi je da će vlade morate, morati zajamčiti da će ciljevi biti postignuti u njihovim zemljama. Dakle, oni će morati promijeniti svoj način razmišljanja i način upravljanja. U ekstremnim slučajevima to će značiti da nećemo moći koristiti e, sustav koji smo imali sa raznim dosjejima i tako dalje, nego će svi ministri e, jedne e, e, recimo određene zemlje morati skupa surađivati kako bi se ostvarili ciljevi. Evropska unija je jedan od najvažnijih donatora i već je poslala jasne, jasan signal u vezi s tim i ako, ako ćemo imati sastanak na vrhu na tu temu onda ćemo moći doista zajamčiti učinkovitost e, ove inicijative. Bez te, tog jamstva bit će vrlo teško e, za vlade e, donošenja, donošenje političkih odluka politička koherencija ne bi trebala biti temelj e, naših e, razvojnih politika nego bi trebala biti e, jednostavno sastavni dio svih naših politika. Dakle, u svim našim sporazumima mora biti jasno tko će učiniti što sa kojim sredstvima i mora biti moguće izmjeriti ono što je učinjeno. Dakle, koji su rezultati ulaganja u, e, i što je doista postignuto. A kad je riječ o, drugim izazovima s kojima smo suočeni u EU, uniji, a to su e, zdravstvena skrb, obrazovanje, jednakost i prije svega dobro upravljanje, mir, vladavina prava. Sve to je kontekst u kojem e, se odvija e, izbjeglička kriza i to su također e, bitna pitanja za našu e, razvojnu politiku. Sve to je od ključne važnosti za ono što činimo e, kad je riječ o prevenciji i nošenju sa uzrocima kriza. Ovo izvješće je važno ne samo kao deklaracija naših načela, nego i da bi se povećala svijest E, i kako bi se dijenike e, natjeralo da izađu iz svojih e, zona ugodnost, zona u kojima se ugodno osjećaju da učine korak dalje korak van toga jer je to neophodno, jer ako hoćemo postići bolje rezultate u budućnosti moramo promijeniti način kako radimo i moramo to e, učiniti skupa. Gospodin Preda je e, jasno naglasio činjenicu da nam je potrebna visoka razina e, posvećenosti i da svi dionici moraju imati dovoljnu razinu znanja o tome što im je činiti jer ne želimo situaciju gdje se oni kasnije e, mogu žaliti da nisu znali što trebaju činiti. Hvala lijepa. Sljedeća je Heidi Houtala. Hvala lijepa. E, ako nam treba bolji izraz za izvjestitelje u sjeni, ja predlažem da e, upotrijebimo izraz oni koji bi rado bili izvjestitelji. E, jučer me gospodin Preda tražio mom uredu, ja nisam bila u uredu, ali moj asistent je bio tamo i izvijestio me e, o komunikaciji sa gospodinom Predi. Ja želim e, zahvaliti izvjestitelju na vrlo dobrom i konciznom nacrtu izvješća i jasno naglašenom fokusu i jasnom e, naglasku na prioritetna e, područja. Ja obećavam da neću vaše izvješće pretvoriti u božično drvce sa previše ukrasa, e, jer jedino na ovaj način ako se koncentriramo na ono što je bitno možemo postići dobro izvješće. Mislim da ste tu uvrstili neke vrlo zanimljive prijedloge. Ja ne mislim da je vijeće ikad do sada raspravljalo o koherentnosti europske e, razvojne europskih razvojnih politika. Mislim da se to do sada nikad nije dogodilo. Kada sam ja e, počela sa radom na ovom e, portfelju u mojoj vladi kolege su se žalili da e, se moramo najprije pozabaviti procjenama e, svih dosadašnjih e, programa i projekata međutim onda smo uzeli sigurnost opskrbe hranom kao pilot projekt i to nam je bila polazna točka i od toga smo krenuli dalje Također mislim e, da vijeće ministara za razvoj ima e, koherentnost razvojnih politika kao stalnu točku dnevnog reda za sve svoje sastanke, što znači da se e, da ministri uvijek o tome e, mogu razgovarati možda u nazočnosti predstavnika komisije mislim da je vrlo važno da je to redovita praksa a sada što se tiče e, ovim prioritetnim područjima mislim da je gospodin e, Preda dobro identificirao one s kojima, prioritetna područja s kojima se ja slažem jedino što bih ja dodala je tu smanjenje rizika od prirodnih katastrofa. Mm, Nadamo se da ćemo uz pomoć ovog e, izvješća da će parlament um, uspjeti osigurati da koherentnost razvojnih politika postane važan dio rada svih institucija. Hvala lijepa. Gospodin Luke ima riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjednica. E, govorit ću svoj moterni jezik e, kako ste e, poželjeli, ako moj jezik nije rumunski. Hvala lijepa izvjestitelju. Pokušat ću dati nekoliko napomena i komentara koji bi možda mogli biti zanimljivi za daljnji rad na ovom izvješću. Želim se koncentrirati na područja gdje, koja bi se mogla e, smatrati konstruktivnom kritikom, dosta, se već pohvala čuli, nije potrebno da ih ja ponavljam. Ono što mi se čini e, slabošću, ne u prvom redu ovog izvješća, e, nego u, u prvom redu izvješća komisije je da nedostaju primjeri onoga gdje nema koherentnosti naših politika, gdje jednostavno e, te koherentnosti nema, odnosno koherentnosti između politika Europske unije i zemalja članica, odnosno svih e, područja djelovanja Europske unije. Ako želimo nešto poboljšati, onda najprije moramo analizirati i ustanoviti gdje su probleme. I ta, ta konkretna analiza postojećih problema ovdje nedostaje e, i u izvješću komisije i u vašem izvješću. Mislim da to trebamo kritički e, spomenuti. Druga stvar koju želim reći je da e, se malo ne slažem, da, sam različitog mišljenja od gospođe Houtala. E, mislim da ako češće i redovito imamo e, razgovore na temu koherentnosti e, e, naših razvojnih politika. Mislim da od toga nema velike koristi, da se više trebamo koncentrirati na to da ostanovimo deficiti i da onda ciljano radimo na njihovom uklanjanju. Dakle, mislim da tu treba e, e, upotrebiti sredstva i ljudske e, resurse odnosno odrediti ljude kojima je zadaća da se time pozabave potpuno sasvim konkretno kako bi smo jednostavno postigli konkretne rezultate dakle oni ljudi koji već rade na tome, trebaju se jednostavno javiti za riječ i u svojim hjerarhijama, svojim ministarstvima, svojim odjelima, to jednostavno e, e, E, obavijestiti e, o tome, međutim to ne znači da trebamo na to potrošiti više e, financijskih sredstava. Nadalje, što se tiče prioritetnih područja koja su ovdje navedena, gospođa Hautala je to pohvalila i rekla da smatra da su to dobro odabrani prioriteti. Mislim da je teško govoriti o prioritetima ako ih ima pet ali ako već imamo pet meni bi palo na pamet e, meni, bi, meni padaju na pamet još neka područja na primjer zdravstvena skrb ili dobro upravljanje ili obrazovanje zašto to nisu prioriteti ima toliko važnih e, razvojnih ciljeva da e, po mom mišljenju kad se govori o prioritetima onda mora tu biti i obrazloženje zašto su neki ciljevi prioritetni a drugi manje a to mi obrazloženje rješenje ovdje nedostaje i želim jednostavno potaknuti na razmišljanje o tome e, zašto smo izabrali upravo ove prioritete i da li se slažemo. E, ako se slažemo sa upravo ovim izborom trebamo obrazložiti zašto, a ako ne onda trebamo predložiti druge prioritete ili one koje bismo mi dodali. Evo toliko od mene za danas. Najviše hvala sada. Riječ ima Lola Gracias, Linda. Službena pomoć za razvoj nije jedini instrument koji, se, koji imamo na raspolaganju za borbu protiv eh, siromaštva. Jednako je važno imati i usklađenost politika za razvoj, jer tu se ide dalje od eh, pomoći za eh, politika za pomoć. Tu se utječe na svakodnevni život ljudi. Trebamo vidjeti kako se mogu ostvariti novi e, cilje za održivi razvoj. Oni moraju biti kamen temeljac, odnosno okusnica za nove razvojne politike. Moramo djelovati. Potrebne su nam nacionalne i regionalne strategije koje će biti ambiciozne, sadržati jasna pravila glede odgovornosti. Novi okvir zahtjeva usklađenost, koherentnost svih naših politika za biti osim sve politike osim politika za razvoj izazivale bi povećanje siromaštva. Često vidimo da postoje problemi u taj poreza, na primjer. Tako da tu nismo baš jako koherentni i ne koristimo na najučinkovitiji način e, sredstva naših poreznih obveznika i varamo ih u biti u potpunosti. Najljepša hvala gospodinu Predi, mislim na dobrim namjerama, mislim da je ovo korak u pravom smjeru, moramo imati veće, ambicioznije ciljeve. Moramo pogledati, na primjer, e, međunarodno oporezivanje, sve veće trendove e, privatizacije u e, međunarodnoj razvojnoj politici moramo pogledati trgovinu investicije, odnosno e, politiku trgovina investicija. To su samo neke od e, mjera i politika kojima trebamo imati opipljive mjere. Nadam se da ćemo moći računati sa svim kolegama za njihovu suradnju, tako da možemo stvarno proizvesti doista ambiciozan e, tekst. Mislimo da je jako važno da Europski parlament e, u svojoj lini bude upoznat sa e, značajem usklađenost politika za razvoj. Dopustite da e, inzistiram na učinkovitim i nada se obvezujućim mjerima što je u skladu sa člankom 208. ugovora iz Lisabona. Marija Hojbuk, izvolite. Ja, Hvala lijepa. E, želim samo jednu stvar još nadopuniti. Smatram da je važno i dobro da se e, fokusiramo na institucionalne mehanizme, dakle da je naš fokus na tome, ali usprkos tome vjerujem da je koherentnost politika moguća samo onda kada se e, su uključeni ne samo ministri za razvoj nego kada su kompletne vlade e, angažirane na tome u Njemačkoj, barem to jest slučaj. E, mislim da e, i sve druge vlade trebaju kod svega što E, kod svog e, sveukupnog svog djelovanja i sveukupnih svojih politika uvijek voditi računa o tome kakve to učinke i efekte ima na druge dijelove svijeta. Inače e, bih imala još neke nadopune tu i tamo, ali mislim da to mogu u okviru amandmana predložiti Dakle, na primjer, kad se govori o sigurnoj opskrbi hranom, e, da se tu treba spomenuti na primjer i pravo na zemlju i na e, zemlju koja se tradicionalno e, koja je u tradicionalnom posjedu i tako dalje. Međutim, ono što je po mom mišljenju najvažnije što želim naglasiti je da zaista e, naše vlade ukupno svoje djelovanje uvijek kontroliraju s aspekta kakav to učinak ima na druge dijelove svijeta, inače nećemo imati dobre rezultate. Hvala. Hvala, Hvala. Silo Pereira, izvolite. Hvala predsjedavajući, također se želim zahvaliti izvjestitelju na prijedlogu. Mislim kako bismo trebali imati na umu da je izvješće o usklađenosti politika za razvoj izvješće koje je već predstavila Europska komisija. I naš zadatak je drugačiji. Ne radi se na nije naša uloga da eh, podnesemo izvješće, već da ocijenimo izvješće Europske komisije te da izvedemo određene zaključke na temelju tog izvješća. Da li se radi o dostatnom izvješću, da li je dobrovoljno dobro napravljen, što imamo za reći o zaključcima iz tog izvješća i na temelju toga kako zamišljamo budućnost usklađenosti politika za razvoj. No imajući to sve na umu, želim e, reći da se slažem s izvjestiteljem i s njegovom idejom da nam je potrebna jasna struktura u ovom mišljenju, dakle da se s jedne strane istakne i naglasi mehanizme, s druge strane prioritete, a kada je već reč o prioritetima, želio bih reći sljedeće. Mi nismo ovdje jasno identificirali prioritete prioritete za razvoj. Naime, postoje neki drugi instrumenti koje koristimo kada govorimo o ciljima za održivi razvoj ili prioritetima za politiku za razvoj. Mi ovdje raspravljamo o jednoj konkretnoj stvari, a tu se radi o usklađenosti politika za razvoj. Dakle, kada gledamo na prioritete, mi tu ne nabrajamo ponovno e, ciljeve za održi razvoj, već ukazujemo na osnovne poteškoće u izgradnji koherentne politike za razvoj. Odnosno ukazujemo gdje imamo konkretne probleme. Zatim ukaz, želim se složiti da ovih pet predstavljenih prioriteta su jasno prioriteti trgovina, financije, sigurnost, trgovina, klimatske promjene, danas spomen eh, na migrante i sigurnost neizbježan. No, a da ne proširujemo popis prioriteta isuviše. više mislim da bismo trebali uzeti razmatranje neke druge stvari, jer osnovni problem ovdje jest ono što podriva, odnosno grožava mogućnost e, organiziranja održivog razvoja u zemljama koje su upravo u razvoju. I tu je problem usklađenosti privatnog sektora sa ciljima za održivi razvoj, e, prioriteti ulaganja, ulagača, kada je riječ o održivim ciljima za održivi razvoj. To su stvari koje mi se čine značajnim. I pitanje dobrog upravljanja i izgradnje kapaciteta mi se čine važnima. Tako da mislim da bismo mogli napraviti reviziju ovih eh, prioriteta, a da nužno ne pravimo božično drvce. Eto, toliko od mene, hvala. Hvala vama, gospodin Varin ima prvi riječ. Govorit ću finski. Hvala predsjedavajuća. U ovom dokumentu radi se o prošlogodišnjim eh, razvojnim eh, politikama, moram priznati da ga nisam pročitao. Pitam se što će se desiti u buduće. Imamo ciljeve UN-a za održivi razvoj koji se ocjenjuju. Tu su i zemlje razvoju. Dakle, što ćemo sa budućnošću, odnosno u buduće raditi, da li ćemo govoriti što ćemo sa uh, politikama za razvoj, Dakle, trebali bismo imati više konkurentnosti, trebali bismo e, se osvrnuti na E, zemlju razvoju i, u, i razvoju u partnerskim zemljama i u našim zemljama i vidjeti kako se to sve uklapa u strukturu odbora. Da li odbor DEVE može e, pristupiti e, svim ovim pitanjima, imajući na umu nove ciljeve za održivi razvoj. Dakle, ovo je samo pitanje koje mi je pao na pamet, a da nisam pročitao ovaj nacrt mišljenja Dakle, ovo je dobar temelj, no mislim da bismo trebali stvari bolje sagledati, imati na umu buduće, buduće izvješća. Ja želim se osvrnuti na prethodnog govornika. Gospodin Luke je govorio o zdravstvenoj skrbi i e, upravljanju, da li bi oni mogli ući u ove, ovaj popis prioriteta. Ja mislim da bi on trebao biti oni temeljni faktori koji će promovirati razvoj ili preduvjeti za razvoj, no u svakom slučaju to je nešto o čemu se može naširoko raspravljati. Što hoćemo reći kada spominjemo uh, usklađenost politika za razvoj? To je ono nešto o čemu bi se moglo raspravljati. Onda imamo i horizontalne, uh, horizontalnu usklađenost politika za razvoj, onda je tu, tu su i rodna pitanja, onda smanjenje opasnosti od eh, bijanja katastrofa i... No ovdje je stvarno riječ o tome koji su naj važnije oblasti u kojima nam je potrebna suradnja različitih sektora. I da izbjegnemo situaciju u kojima ljeva ruka ne zna što je radi desna. Još jedan kolega je spomenuo jednu važnu stvar. Ja, dobro sam, jasno mi je da ste o tome raspravljali na jučerašnjem seminaru. U svakom slučaju pretpostavljam da ćemo u jednom trenutku početi razgovarati o ovoj koherentnosti politika za održivi razvoj, a ne samo usklađenost politika za razvoj. U svakom slučaju bilo bi zanimljivo da nam izvjestitelj malo više toga kaže, jer e, ja bih e, oprezno pristupila tome prije nego što počem mijenjati svoje mišljenje o ovoj stvari. Dakle, bilo bi dobro da čujemo malo više nešto od toga. Gospodin Luke, vi ste još nešto htjeli reći, izvolite. Htio sam samo dati jedan primjer. Dakle, eh, zdravstvo smatram važnom temom jer eh, nek, neka područja, na primjer zaštita intelektualnog vlasništva, za nove lijekove i slično su u suprotnosti sa ciljem da se lijekovi učine dostupnima u zemljama u razvoju. Dakle, tu postoje e, očite nekoherentnosti između različitih političkih područja i zato mi e, nije jasno zašto e, bi na popisu pet prioriteta nedostajala tema zdravstvo. Hvala. Sada ćemo se vratiti komisiji. Gospodin Fantini, onda nam izvjestitelj može reći zašto ovi proizvodi nisu, eh, ove stvari nisu na popisu. A najprije gospodin Fantini, izvolite. Najviše hvala. Hvala na mogućnosti koju nam pružate da s vama razmijenimo mišljenje o ovom nacrtu izvješća Usklađenost politika za razvoj je jedno pitanje, dakle zajednička odgovornost između država članica i institucija i ovdje želim reći da je Europski parlament doista institucija koja ima ključnu ulogu u ovome svemu. Mi smo jako sad što imamo, što nam je pružena ova mogućnost da e, o usklađenost politika za razvoj danas razgovaramo. Vi ste bili jako aktivni u prošlosti i sada Sama činjenica što ste imenovani stalnim izvjestiteljem za e, usklađenost politika za razvoj na to jasno ukazuje. Što se tiče ovog izvješća, mi ga pozdravljamo, on je odličan temelj za razgovor. E, I velika većina sadržaja njegovog e, je takav da ga odobramo. Dopustite samo da iskomentiram par stvari koje su i samog izvješća i ovaj dio rasprave. Kao prvo što se tiče e, utjecaja usklađenost politika za razvoj i ostvareni napredak. Mislim da je usklađenost politika za razvoj e, tako kao ona rasprava da li je čaša napola puna ili napola prazna. Dakle, uvijek se može reći da ima puno preostalog posla ili možemo reći da je ostvareno puno toga, da je puno posla ostvareno. No što se tiče djelovanja Europske unije, mislim da je čaša napola puna ili barem je mi tako doživljavamo i želim samo navesti nekoliko važnih, eh, barem po mom mišljenju, uspjeha, dakle poboljšanje ocjene učinka, izvješćivanje po zemljama, reforma zemljske poljoprivredne politike eh, i eh, isključenje subvencija za iz, u izvozu, zatim trgovinski sektor koji progresivno sve E, bolji za e, treće zemlje, zatim pitanje e, minerala i sukoba i sukobom pogođenih zemalja. I slažem se s izvjestiteljem da usklađenost politika za razvoj nije poznata izvan Europske unije. Mislim da je to nešto što moramo uključiti našu borbu u agendu za 2030. i ovo je pravo, pravo, vrijeme da to napravimo. Zatim, što se tiče uloge izaslanstva, odnosno delegacije, mislim da e, izvješće o tome, na tome s pravom inzistira. Moramo e, doći do delegacije i vidjeti kako se e, PCD provodi dakle, na terenu. Jedna od preporuka preporuka, radimo na jednoj od preporuka iz izvješća, a to je da ovo izvješće bude godišnje. Da se radi svake godine i gledamo kako da uključimo jedan od interesantnih prijedloga, a to je da PCD bude na višoj razini prioriteta e, načelnika e, delegacija. Treće, što se tiče ocjene učinka, mi smatramo da kada se radi o metodima za provedbu stečevine, usklađenost politika za razvoj i njihovo poboljšanje, mislim da smo, odnosno PCD mora biti obrađen u ocjeni učinka. To je jako važno jer na taj način možemo uključiti sve druge usluge, ne službe za razvoj, već sve službe komisije u rad na usklađenost politika za razvoj i na taj način možemo izvući e, PCD izvan izvorne kutije posvećene razvoju u je bio. Naravno, sad nam je potrebna pomoć e, kako bismo to proveli i računamo na parlament kako da nam pomogne na tome. Kada se radi o mehanizmu za provedbu, možda bilo dobro naglasiti da nova struktura komisije s predsjednikom jasno su rekli e, da e, žele raditi e, na način koji će biti jako pozitivan za PCD. Što se tiče agende za 2030. Mislim da je to velika prilika koja spruža e, usklađenost politika za razvoj. Agenda za 2030. je ogromna, jako ambiciozna i ako želimo provesti, jasno je da jedan od ključnih elemenata mora biti dosljednost dosljedna primjera politika i to se priznaje u toj agendi, ta agenda neće biti usvojena, odnosno provedena bez dosljednih politika, konkretnih politika i zato se e, u dokumentu za summit to zove e, Policy Coherence for Sustainable Development, dakle koherentna politika za koherentnost politika za održivi razvoj. Dakle, i na međunarodnoj i na e, nacionalnoj, odnosno europskoj razini i usklađenost politika za razvoj dio je toga. A kako ćemo mi raditi s tim, to je ono što trebamo analizirati i to mora biti predstavljen u odgovoru koji će Europska unija pružiti na prijedlog agenda za 2030. I ono što mislimo i mislimo da e, postoji uloga koju PCD može odigrati u agendi za 2030. i poboljšanja e, koja bi trebala unijeti usklađenost politika za razvoj, trebala bi biti povezana za e, to što mislimo da možemo doprinijeti u agendi za 2030. godinu i dakle, jako je važna visoka politička vidljivost i visoki politički značaj PC-dija, dakle usklađivanost politika za razvoj. Samo želim spomenuti još jedan aspekt koji je spomenut tijekom rasprave, to je samo obavijest. Dakle, što se tiče ovih pet prioriteta koji je spomenuti u izvješću, oni su u biti oni slijede onih pet prioriteta vijeća koje je vijeće usvojilo 2009. godine. Tada smo gledali to je bio cilj da vidimo kako biti učinkoviti na pitanju PCD-a i komisija je rekla da se predložila da se uskladi novih pet i tako se strukturiralo izvješće oko tih pet prioriteta koji nisu isključivi, ali tako je to tada strukturirano jer se smatralo i to je razlog zašto je ovaj e, dokument ovako strukturiran. Eto toliko od mene, najljepša hvala. I spremni smo sudjelovati u, na način e, na koji vi smatrate da bi bio najprikladniji. Hvala. Hvala najljepša na ovom pojašnjenju. Gospodine Preda, mnoge kolege su se javile za riječ. Ne znam imate li nešto za dodati u odnosu na ovo što ste čuli danas. Da evo samo kratko, ovo je bila zaista zanimljiva rasprava. Ako dozvolite, ja ću sada na rumunjskom govoriti. pe scurt, Evo dakle samo kratko. Budući da smo imali već bogatu raspravu, čuli smo mnogo komentara kolega. Govornici su spomenuli mnoge aspekte. Želim samo dati jedan odgovor gospođi Haugela. E, već je bio organiziran e, sastanak vijeća na istu temu i mi to jesmo uvrstili u tekst. Rekli smo da je rasprava sa vijećem održana prije nego što je komisija objavila izvješće i da e, je to bio prvi put da se nešto takvo desilo. Što se tiče prioritetnih područja, način na koji je komisija njih predstavila je taj da smo i mi odlučili E, to preuzeti na isti način na koji je to spomenuto u izvješću komisije. Vi možete u ovoj brošuri to pročitati jedinu izmenu koju smo mi unijeli. Ako usporedite ova dva teksta, dakle tekst komisije i tekst ovog izvješća, jedina razlika se nalazi na temi migracija E, jer ono što je četvrto u izvješću komisije se nalazi na prvom mjestu u e, našem izvješću. A zatim slijede one ostale teme. I na kraju želim odgovoriti na pitanje kojeg je podstavio gospodin Luke o više prioritetnih područja. Mi naravno možemo izmisliti dodatna prioritetna područja, ali mislim da je jedan od kolega vrlo dobro objasnio zbog čega se bolje ograničiti na ono što predlaže sam tekst. Ovaj tekst je reakcija na izvješće komisije i e, mi smo se stoga i ograničili na ovih pet područja, pet smjerova i htjeli bismo izbjeći nagomilavanje različitih područja i stvaranje božičnog drvca, budući da je božić još daleko pred nama. Evo, vidim sada da i rumunska kabina radi. E, ali u svakom slučaju, dakle ja sam mislila da će se odmoriti dok vi budete govorili na rumunskom, ali zapravo ne jer moraju oni to sve prevesti na engleski. E, rok za amandmane 22.12. E, veljače do 12 sati. E, naravno, možete uložiti amandmane na ključna pitanja, nemojte se baviti sitnicama, iako naravno sve što se nalazi u izvješću je prilično ključno, ali evo kažem, nemojmo mijenjati ono što se ne mora mijenjati. Hvala vam svima, sada možemo se zahvaliti izvjestitelju i preći na sljedeću temu, to je tema pod točkom broj 15. Operacije za potporu miru, suradnje Europske unije sa Ujedinjenim narodima i Afričkom unijom. Ovo je mišljenje pod odbora za obranu i sigurnost, pod odbor AFETA. Molim kolege koje izlaze iz prostorije da to učine tiho i da ne održavaju sastanke u ovoj prostoriji. Dakle, ovo je mišljenje e, pod odbora SEDE. Gospodin Varinen je izvjestitelj za mišljenje. Mi surađujemo sa SEDEom pod člankom 54. i gospodin Van Order je izvjestitelj za sede. E, budući da e, se naš sastanak održava istovremeno kada i sastanak SEDEA, gospodin e, Van Orden nije mogao biti ovdje sa nama, ali u svakom slučaju Pavo će nam predstaviti ovo izvješće. Hvala Linda, ja ću ponovno govoriti na finskom. Minä jouduin laatimaan tämän luonnoksen ilman, olin Evo, ja sam morao napraviti nacrt izvješća ne znajući što će e, gospodin Van Orden predložiti u svojem predlogu. Zato sam se usredotočio na ona pitanja koja su vezana uz razvojne politike. E, ja sam se susreo sa Van Ordenom, on je rekao da što se tiče osiguravanja mira, da bi on to malo drukčije formulirao nego što je predviđeno. Ja sad ne želim komentirati ove formula, formulacije u mišljenju od, pod odbora sede, nego želim samo dati neke nadopune koje se tiču razvojne politike. Dakle, ovdje se naglašava da e, osiguravanje mira mora biti sastavni dio svih naših političkih i humanitarnih e, i razvojnih ciljeva. I da se pritom naravno moramo koncentrirati naravno na razvojnu humanitarnu pomoć, ali i na način da E, ratni sukobi uopće ne nastaju i da se treba raditi s jednim sistemom e, ranog upozoravanja e, da ukoliko dođe do zaoštravanja situacije i do opasnosti da dođe do ratnog sukoba da bi jedan sustav upozoranja, upozorenja trebao e, imati za rezultat da se poduzmu politički koraci kako bi se konflikt eventualno spriječilo. Dakle, to bi značilo da se razvojna i humanitarna pomoć e, provodi, politika provodi na način da e, kao nadopuna E, našoj, e, našim aktivnostima na e, osiguravanju mira, odnosno da to sve skupa trebala biti jedna cjelina, a nakon završetka nekog ratnog sukoba nakon što je mir ponovo uspostavljen kako se može postići da se mir stabilizira da ostane E, trajan i stabilan tu naravno opet tome može e, razvojna i e, humanitarna politika dati svoj doprinos tome kao jedna nadopuna i nakon konflikta se naravno pomoću razvojne politike mora doprinijeti osiguranju, osiguravanju mira. Dakle, ja sam e, spreman i rado ću surađivati sa izvjestiteljima u sjeni kako bismo e, ovim nadopunama upotpunili ovo mišljenje. Hvala lijepa, sljedeći govornik. Hvala lijepa, gospodin Celer. Hvala lijepa, hvala lijepa našem izvjestitelju gospodinu Verinenu na njegovim prijedlozima u vezi s ovim mišljenjem. U upravo odrađenom e, izvješću gospodina Prede postoje već tri članka gdje Kristijan e, još jednom naglašava da razvojna politika i pitanje e, sigurnosti više ne mogu se promatrati odvojeno jedno od drugoga. Upravo u najsiromašnijim zemljama vrlo često e, su vrlo česti konflikti, oruženi sukobi što e, razvojne mjere odnosno politiku razvojne pomoći gotovo onemogućuje. Dakle to dvoje je jedno s drugim nerazvojno povezano. E, I zato mislim da bismo dosadašnju strukturu tih misija za održavanje mira trebali još jednom razmotriti i razmisliti o tome i to naravno pod, e, pod e, pokroviteljstvom UN-a, ali i u suradnji s drugim institucijama i naravno e, iz sred financijskih iz sredstava Europske unije. Dakle, bogate zemlje plaćaju a e, pripadnici plavih šljemova dolaze iz e, siromašnih zemalja, mnogo njih iz Indije, Pakistana, iz afričkih zemalja. Tu se može postaviti pitanje, oni naravno to rade zato što za to dobivaju novac, što je dosta novca u usporedbi sa prosječnim plaćama u njihovim zemljama. Jedan e, plavi šljem ima plaću od, u visini od oko tisuću dolara, a u slučaju da izgubi život u svom e, <clears throat> za vrijeme svog angažmana kao plavi, plava kaciga njegova obitelj e, je financijski osigurana i zbrinuta. Međutim, e, moramo ustanoviti da kod tih mjera E, održavanje mira e, ljudi, e, države stavljaju na spolaganje svoje ljude za te misije iako su i same pogođene ratnim sukobima. Na primjer, jedan primjer toga je na primjer Burundi. Dakle, u Burundiju je nakon okončanja tamošnjih e, unutarnjih sukoba e, bilo je, imali smo jedan period od deset godina relativno kontinuiranog e, i pozitivnog razvoja, međutim nakon toga je ponovo došlo sada do pogošanja situacije i do izbijanja praktički građanskog rata, sad imamo izbjeglice iz Burundije i tako dalje, a i dalje su vojnici iz Burundija plavi šljemovi koji državaju mir u Somaliji. Dakle, što sad e, e, trebamo učiniti? E, vjerojatno predstoji e, osnivanje mirovne misije u Burundiju, a vojnici iz Burundija su dio mirovne misije u jednoj drugoj zemlji. Vrlo čudna situacija. Nadalje, ako gledamo situaciju u istočnom Kongu, e, tu već godinama, ako ne i desetljećima imamo prisut, e, nazočne plave šljemove. Dakle, jedna e, mirovna misija tu zapravo nije dala rezultate jer, bez, jer nije bila popraćena drugim odgovarajućim političkim mjerama. E, tu e, su nam potrebne nove ofenzive, to moramo reći e, i kolegama u odboru, u pododboru SEDA, SEDE, Već sam spomenuo da e, se europski doprinosi za te svrhe daju iz europskog e, razvoja za e, fonda za razvoj to nije dio europskog proračuna i time nije pod našom kontrolom to želimo od godine 2020. nadalje promijeniti međutim doprinosi za mirovne misije E, nakon toga se više neće smjeti financirati iz tog fonda jer e, financiranje vojnih operacija se ne smije financirati iz EU proračuna. Mislim da i o toj temi e, trebamo prvom sljedećom prilikom razmisliti i raspravljati. Mnogo se toga tu i dalje odvija nekoordinirano i mnoge zemlje članice e, e, djeluju na posebno jedna od druge i e, to djelovanje zemalja članica nije koordinirano. na primjer Francuska aktivnosti se sad čak eventualno trebaju financirati europskim sredstvima i tako dalje i tako dalje. Dakle, očito je da moramo voditi raspravu o svim tim temama. Još jednom zahvaljujem izvjestitelju na e, prijedlozima i mislim da se tu još dosta toga treba precizirati. Ah, još samo jednu stvar želim reći. To naravno e, vodi do do toga da na primjer u jednoj zemlji gdje sam bio u promatračkoj, promatračkoj misiji za vrijeme e, izbora da je jedan od europskih diplomata izjavio da se činjenica da ta zemlja daje svoje vojnike e, e, na raspolaganje za mirovnu misiju treba uzeti u obzir kod evaluacije rezultata izbora ja mislim da je to neprihvatljivo Čini mi se da smo taj dio izgubili u prevodu. Zapravo nisam shvatila što ste htjeli reći u ovom drugom, zadnjem dijelu, dakle taj diplomat što je rekao. Mislim da je to izgubljeno u prevodu. E, e, e, dakle, iz te zemlje značajan broj vojnika je u mirovnoj misiji u Somaliji i taj diplomata izjavio da bismo tu činjenicu trebali uzeti u obzir e, u našem e, izvješću o evaluaciji e, izbora. U redu, sad sam shvatila gospođa Hojbuk. Izvolite. ja... mogu se doista složiti sa kolegom Celerom, naime ova on je već govorio o vojnom aspektu e, situacije, ja se uopće ne želim e, sada osvrtati na to, ali e, ostaje pitanje financiranja. Ako sam ja dobro informirana, taj instrument za e, osiguranje mira u Africi bio je mišljen kao prelazno e, rješenje e, međutim eto do dana današnjeg je ostalo u, primjeni i nije se našla alternativa odnosno nismo niti tražili e, alternativu e, kod revizije e, u 2016. na pola e, na polovici mandata bila bi dobra prilika da sada promijenimo način financiranja mislim da se vojni aspekt i aspekt financiranja treba jasno razdvojiti i mislim da bismo imali trebali e, jedan, jedan mehanizam financiranja za razvojnu politiku i jedan e, a drugi posebni e, mehanizam financiranja za na primjer mirovne misije Nadalje, što se tiče uloge civilnog društva, mislim da tu e, se mora reći da unutar razvojne politike imamo dosta iskustva i mislimo da bi se ta iskustva sa e, stručnjacima za sigurnost e, u Europskoj uniji treba podijeliti odnosno da ih trebamo staviti na raspolaganje tim e, na naše stručnjake e, e, koji raspolažu tim znanjima i iskustvima u slučaju mirovnih operacija razvojna politika i eventualno i humanitarna pomoć trebaju biti dopunske, odnosno popratne aktivnosti, osobito humanitarna e, pomoć tu može igrati veliku ulogu. Ja e, međutim nisam sigurna da se u praksi može postići da su te stvari međusobno kombinirane i e, kombinirane na pravi način. Mislim da nam je potrebna E, takva e, razvojna pomoć da se garantira stabilna i stabilnost i mir u zemljama u razvoju kojima je ta pomoć namijenjena. Heidi, evo ja ću sada se osvrnuti na dva aspekta ovog sjajnog izvješća. Mislim da bi bilo dobro napomenuti u izvješću da se moraju zaštititi žene i djevojčice koje mogu biti žrtve nasilja, žrtve silovanja. To je također povezano i sa onima koji su nadležni za vođenje operacija. Oni bi trebali imati e, tu odgovornost, budući da smo dosta govorili o Jedinjenim narodima. Zatim, e, kada se govori o regijama kao što je Afrika, moramo vidjeti na koji način Europska unija može još bolje podupirati ovu Afričku uniju kao i regionalne organizacije koje su nešto manje. Jutros je kolega Geren u drugom kontekstu e, rekao da je Europska unija značajan e, E, igrač i da bi mogao mogla učiniti više za rješavanje mnogih afričkih kriza. Da, ako budemo mogli uvrstiti ovaj amandman glede zaštite žena i djevojčica, to ćemo učiniti jer znamo da su u Ujedinjenim narodima i neke trupe iz Afrike kao i iz drugih zemalja i da su postojali slučajevi uznemiravanja žena i djevojaka, tako da bi možda i trebalo to uvrstiti u ovo izvješće. Možda nam netko iz e, službe za vanjsko djelovanje može reći da li je nešto već predviđeno za obuku vojnika kada ih šaljemo u naše ime. E, u ime komisije gospodin Taso Vila Longa, e, odnosno najprije službe za vanjsko djelovanje, a nakon toga ćemo dati riječ komisiji. Hvala. Hvala vam na pozivu na ovaj sastanak. Hvala vam što ste me pozvali na ovu razmjenu mišljenja. By Mr. Van Orden on engagement, engagement with the UN and African Union in peace support. Mi naravno radimo zajedno sa Afričkom unijom u e, operacijama za potporu e, miru, zajedno sa odborom DEVE i odborom za sigurnosna i obrambena pitanja. To je pitanje koje se preklapa sa područjem sigurnosti i razvoja. Afrička unija je naš strateški partner u promoviranju mira u Africi, uključujući i kroz operacije održivanja mira nakon sukoba. Mir i sigurnost e, su prioritetni za našu suradnju između Europske unije i Afričke unije, a to je i nova strategija europskih e, naroda koja je usvojena prošle godine. Kao što znate, Operacije za potporu miru su dobile velika sredstva kroz Europski fond za razvoj i kao što je to rečeno u e, nacrtu izvješća AFET, e, moramo naglasiti jačanje kapaciteta Afričke unije na području logistike, medicinske potpore i strateških veza komunikacije kao i komunikacija kako bismo im omogućili da se bore protiv krize sami. E, APF, e, Afrički instrument za uspostavljanje mira, je također bitan za e, očuvanje mira koji uključuje i Afrički odbor, odbor Afričke unije, Afrički regionalni odbor i druge. Što se tiče izgradnje kapaciteta Afričke unije, e, bitne su e, e, trupe koje su na čekanju. Za to je bitno uplatiti dodatna sredstva kako bi se e, mogao održati Afrički summit u šestom mjesecu ove godine gdje će se govoriti o punim e, operativnim kapacitetima afričkih trupa e, na stand by-u. To će se financirati kroz naš mekanizam za rano upozorenje i za misije za pronalaženje činjenica. Svake od e, operacija koje se financiraju u Africi se čine uz suradnju sa Ujedinim narodima i Afričkom unijom, naročito kada je parlament poduprio takve operacije kao što je to slučaj u Somaliji ili Maliju. Mi održavamo kontakt sa Afričkom unijom kroz Ujedinjene narode i to na svim razinama, ne samo u Addis Abebi, već isto tako i na terenu kako bismo zajemčili dobru podjelu rada, dobru razmenu informacija, kao i analiz, zajedničku e, analizu moramo surađivati usko sa njima. Što se tiče razmjene informacije sa Ujedinjenim narodima, e, moram vas informirati da je prošlog mjeseca potpisan administrativni ugovor između službe za vanjsko djelovanje i Ujedinjenih i Ujedinjenih naroda, a glede e, operacija za potporu miru. Mislim da je to bitno i ako želite možete te na taj način e, e, ažurirati e, nacrt izvješća. Suradnja s Ujedinjenim narodima kao i suradnja s Afričkom unijom je veoma dobra i plodonosna, ne samo što se tiče upravljanja krizama, ranog upozoravanja, već isto tako i na području reforme sigurnosnog sektora i borbe protiv stranih boraca. Također Ujedinjenim narodima postoje relevantni pristupi koji se primjenjuju u ovom, i u ovom slučaju. Ako vas samo mogu prekinuti, zaista više nemamo vremena. Ne znam koliko još dugo mislite govoriti, ali vas molim samo da skratite malo. Da, da, da, samo dvije minute. E, također želimo poduprijeti i e, rad na e, jačanju kapaciteta za e, koje će omogućiti Afričkoj uniji upravljanje krizama da sami upravljaju krizama na taj način što jačamo i obuku koju dajemo vojnim snagama u sukobom pogođenim zemljama. Također radimo na promoviranju demokracije, ljudskih prava, ne samo zato što je to naša pravna obveza, već isto zato što mislimo da su slobodna i demokratska društva stabilnija i e, bolja za razvoj. Naše misije su sasvim transparentne i možemo e, vam e, sve o njima reći što se tiče financijskih troškova imamo e, i izvještaje o neprimjerenom ponašanju koje odmah e, detaljno proučimo i zatražimo daljnje istrage kao što i tražimo dodatne informacije o već provedenim istragama. Svi imamo za cilj spriječiti takva ponašanja, to je e, sastavni dio naših planova. Radimo uz na izradi e, stegovnog kodeksa koji će se primjenjivati nakon što ga vijeće usvoji, tada će to postati javni dokument. Napredak je postignut e, i u tranziciji sa upravljanja krizama e, ka zemlji u kojoj se radi na razvoju i sve to u okviru sveobuhvatnog pristupa borbe protiv kriza. Hvala. Želim samo napomenuti da nam u budućnosti možete dati još dulju izjavu ako želite e, kako bi zastupnici je mogli imati na raspolaganju. Sada, nažalost, nismo imali dovoljno vremena. Ne znam tko sada želi prvi uzeti riječ u ime komisije, a ako želite nešto kratko dodati. Hvala najljepša, Joakim eh, je dao pregled situacije. Želim samo napomenuti još dvije ili tri stvari, nadovezati se na ono što je rečeno malo čas i eh, dati vam određene brojke koje imamo u okviru APF-a. Eh, svi su vidjeli brojke, svi ste se upoznali s njima. APF je ključni instrument, dakle instrument za uspostavljanje mira u Africi, ali postoji i neravnoteža između E, novca koji odlazi na e, dugoročni razvoj kapaciteta i kratkoročne programe. Gospodin koji je održao uvodno izlaganje je govorio o pitanju e, izbjegavanja dolaska do sukoba, a danas se previše nalazimo u toj reaktivnoj fazi. Nije lako napraviti promjenu u drugom smjeru jer svaki put kada dođe do sukoba mi moramo reagirati. Ali Postoji već promjena u programiranju APF-a, želimo, želimo se više usredotočiti e, ka arhitekturi e, za Afriku koja će služiti za jačanje kapaciteta gdje ćemo imati časnike za vezu, e, prijevoz, e, zračni prijevoz, e, bolje razmještanje trupa, bolju komunikaciju, bolji nadzor nad trupama, potpora SSR-u i pomoć na nacionalnoj razini. Naravno, obuka je već uključena u program APSA koji je unutar eh, APF-a eh, obuka o ljudskim pravima i tako dalje koja je namijenjena vojnicima. Mi smo već uveli i članak u ugovore koje potpisujemo s Afričkom unijom u kojoj se govori o nedoličnom ponašanju eh, o kojem smo govorili malo što. Dakle, taj članak već postoji. U redu, hvala. E, samo ako se <laughs> uspijemo sjetiti svih e, skraćenica, vi radite svakodnevno s tim, a mi ih imamo e, mnogo na svim našim sastancima, pa nam nije uvijek sasvim jasno koju skraćenicu koristite, odnosno nije svim zastupnicima jasno, pa ih možda sljedeći put pojasnite. E, hvala na sjajnim komentarima koje ste nam dali. Rado ću vidjeti vaše amandmane. Samo želim da se usredotočimo na ulogu ovog odbora, dakle razvoj i humanitarna pomoć. To je naša e, uloga u ovim operacijama za potporu miru. Dakle, rado ću e, pročitati vaše amandmane i pregovarati s vama. Dakle, ni ovdje nećemo imati božično drvce E, niti e, uskršnje drvce. Ne znam koliko je sad sati. A, kada e, je rok, dakle 15. ožujka će se glasovati, a do 23. veljače u podne možete predati amandmane. Hvala e, i izvjestitelju i e, predstavnicima službe za vanjsko djelovanje i komisije. Nadam se da ćemo sljedeću temu moći obraditi prilično brzo, jer ovdje imamo sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Liberije. Marija Hojbuć će samo kratko nam predstaviti to izvješće neće svi moći govoriti o tome, samo Marija. Hvala lijepa, bit ću vrlo kratka. Dakle, tu se radi o tuni, 6500 e, tona tune koje Europska unija smije loviti u vodama Liberije, e, vrijednost 3,25 5 milijuna eura u roku od 5 godina. Ono što je tu važno u ovom sporazumu je transparentnost. Liberija već godinama objavljuje popise svih brodova koji imaju pravo ribariti u njihovim vodama e, i mora se samo voditi računa o tome da se da te, ti popisi koji se objavljuju budu e, potpuni i da je to sve skupa pouzdano. A druga stvar koja je važna i koja treba voditi računa je sigurnost opskrbe hranom za lokalno stanovništvo E, nedostatna infrastruktura je međutim problem u Liberiji zato Liberija e, uvozi ribu osobito e, pelagijske vrste i Europska unija bi u okviru ovog sporazuma E, dati pomoć kako bi se razvilo domaće ribarstvo, kako bi Liberija u buduće mogla smanjiti, odnosno e, prestati uvoziti e, ribu. Lokalni dionici kod ovih pregovora nisu konzultirani, mislim da to nije dobro i da bi se u buduće trebalo promijeniti. Hvala lijepa, ipak su neki kolege zatražili riječ, pa ću dati riječ gospodinu Pongi, izvolite. Hvala gospođo predsjedavajuća. Evo samo kratko. Želim reći da podupirem e, izvješće koje je predstavljeno. Eh, o sporazumu o održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Liberije. Radi se o sporazumu o održivom ribarstvu koji poštuje nova načela održivog ribarstva, a istovremeno jača upravljanje ribarstva i promovira održivo korištenje, a istovremeno želi zajamčiti i razvoj sektora ribarstva. Ja sam za to da naš odbor eh, prihvati ovo izvješće. Hvala, to je bilo kratko i jasno, gospodin Zeller. Želim samo upozoriti da smo u odboru za kontrolu proračuna imali jedno vrlo kritičko, kritično izvješće revizorskog suda koje se tiče ovakvih sporazuma e, jer Evropska komisija e, je vrlo često unaprijed platila neke e, ribolovne kvote koje onda međutim nisu postignute e, ono što tu nije bilo jasno je da li su količine koje su ulovljene doista bile tako niske ili e, su dijelovi ulova završili negdje drugdje i prodani negdje drugdje. Veliki postotak ulovljene ribe naime prodaju se u Japanu gdje su cijene puno više i ta trgovina je mnogo e, profitabilnija e, a tu se radi o tuni koja je puno skuplja u Japanu. Ako mi sad plaćamo 3,25 milijuna, e, ako pogledamo cijene tunjevine na burzi u Japanu, tamo bi 6500 tona tunjevine bilo puno e, vrijednije od 3,25 milijuna eura koja e, mi plaćamo. Dakle, tu se treba jako voditi računa o tome da se ne izlovi previše tune za koju znamo da je ugrožena vrsta e, naravno da treba učiniti nešto za lokalne e, male ribare i da im se treba e, omogućiti da i žive od ribolova kojim se bave. Imamo ovdje predstavnike komisije iz glavne uprave Mare. E, a isto tako i glavne uprave Devko. Možda možete odgovoriti na ovo, ali samo kratko, molim vas. Tko želi prvi? Možete, možete jedan i drugi odgovoriti. Dominik Clarence, evo ja ću pokušati odgovoriti na ove različite komentare. Najprije što se tiče uključenja civilnog društva u pripremu protokola i u e, evaluaciju ex ante određene nevlad, lokalne organizacije, nevladne organizacije nismo mogli kontaktirati, to je točno, ali moram naglasiti da struktura koja tamo postoji je dosta loša e, u području ribarstva i što se tiče e, civilnog društva i da je naš žalost to E, zapravo u posljedica i rata i e, epidemije ebole. Želim samo naglasiti to. Ovdje se radi o sasvim novom sporazumu s Liberijom. E, nismo nikada imali prije strateške ugovore sa ovom zemljom, ali ovaj novi sporazum će nam omogućiti da proširimo E, sporazume o e, tuni u istočnoj Africi i da uključimo načelo dobrog upravljanja na području ribarstva u cijeloj ovoj regiji. S druge strane, ovaj sporazum, na, sporazum bi nam trebao pomoći da poboljšamo situaciju u zemlji. Bitno je naglasiti da je ovaj sporazum potpisan u 12. mjesecu 2015. godine i da to samo po sebi predstavlja jedan korak ka normalizaciji e, zemlje. U budućnosti ćemo naravno pokušati dati glas i civilnom društvu, lokalnom civilnom društvu, kada budemo ponovno govorili o ovakvoj vrsti sporazuma. Što se tiče e, izvješća revizijskog suda i komentara e, u vezi referentne tonaže koja nije uvijek zaista ulovljena u okviru ovih sporazuma o lovu na tunu. Moram naglasiti da je taj komentar dat u više navrata. Moramo ovdje reći da se radi o migratornoj vrsti, što znači da mora postojati, moraju postojati razlike u ulovu iz jedne u drugu godinu, ovisno o raspoloživosti resursa. Naravno, ponekad možemo imati ulov koji se približava referentnoj tonaži određene godine, a naredne godine da ta referentna tonaža bude mnogo manja zbog e, okolišnih razloga ili nekih drugih razloga. Samo e, sam ribolov Eh, od strane Europske unije u tim vodama se mora obavljati uz poštivanje eh, regionalne organizacije ICAT koja je zadužena za ovo područje. Liberija je član eh, ICAT-a i naravno da ćemo uzeti u obzir preporuke ovog tijela. Zatim vrste tune kao i svi stokovi se budno nadziru. Znajte da ne postoji izravna konkurentnost između i plovila s povlačnim mrežama. Eh, iz Europske unije i iz eh, partnerskih zemalja. Hvala. Hvala lijepa. Eh, možemo onda tu završiti s ovom raspravom. u redu bit ću kratka. Znamo da doista ima problema sa provjerom tih doista ulovljenih količina, ali u ovom slučaju u Liberiji je stvar relativno jasna e, jer tu je riječ o kvoti za održivi e, ulov e, i uza sve ograde koje razumijem smatram da se možemo složiti i podržati ovaj sporazum. Hvala lijepa. Onda ćemo sada tom temom završiti. Hvala lijepa na e, svim doprinosima. Aha, e, rok za podnošenje amandmana 23. veljače u podne, a glasat ćemo 15. ožujka. I sada prelazimo na posljednju točku dnevnog reda, koja je također važna, novi savez za sigurnost opskrbe hranom i prehranu. Prošli u prosincu smo imali saslušanje na tu temu, tu je bio e, specijalni izvjestitelj UN-a za pravo na hranu, Olivier de e, a danas je ovdje mm, gospođa Nališebo Mabelo koja je e, stručnjakinja iz odjela za sigurnost opskrbe hranom e, iz Afričke unije. Vrlo nam je drago što ste danas ovdje i što imamo priliku čuti vašu, e, vaš pogled na ovu problematiku. A sada ću riječ najprije dati izvjestiteljici Mariji Hojbuh. Izvoli. Hvala lijepa. E, kao osnovu za ovaj nacrt izvješća uzeli smo izvješće Olivija de to je bila dakle osnova e, koju smo koristili. Želim uvodno reći svoje temeljno držanje svoje stavove u odnosu na to. Dakle, ja smatram da smo mi ovdje u Europi posljednjih 40 godina zapravo e, poticali industrijsku poljoprivredu e, i mislim da taj model nije nešto što trebamo sada izvoziti u Afriku. E, ja se zalažem za to da treba dati podršku malim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i lokalnom stanovništvu jer samo na taj način se doista borimo protiv siromaštva i nesigurnosti u opskrbi hranom uvjerena sam da orijentacija na industrijsku poljoprivredu e, to neće omogućiti i zato ovu vrstu e, e, politike koje smo do sada e, provodili ne podržavam. E, što se tiče sigurnosti opskrbe hranom i prehrane, e, radi se o međunarodnom javno-privatnom partnerstvu u kojem sudjeluju preko sto međunarodnih i afričkih poduzeća i mnoge afričke države, a u okviru toga sklopljeno je deset sporazuma gdje se afričke države obvezuju na neke e, konkretne reforme e, kako bi investicije u e, ulaganja u poljoprivredu postala atraktivnija. Ovaj savez će ima za cilj osloboditi od siromaštva 15 milijuna ljudi u periodu od 10 godina, međutim potpuno je jasno, nejasno na koji način se taj cilj želi postići, to je jednostavno tako rečeno bez ikakvog obrazloženja i pojašnjenja kako se došlo do tih brojki. Evropska unija tu ima e, vodeću ulogu i financira taj savez sa 11,2 milijardi dolara. U ovom izvješću se istražuju mogući rizici, e, da nadalje mogućnosti uključivanja privatnog sektora u ovu suradnju i e, nude se, e, nudi se cijeli niz alternativa. Izvješće je sagrađeno na sedam osnovnih tema. Prvo, ulog, ulaganja u u poljoprivredu u Africi, druga tema upravljanje, odgovornosti, polaganje računa, treće e, e, osiguranje vlasništva nad zemljom i pristupa zemlji, e, nadalje prehrana i obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Nadalje sljedeća tema je reguliranje tržišta sjemena E, sljedeća tema e, specifične teme i e, sljedeća tema osiguranje ulaganja u Afriku. Dakle, to su tih sedam osnovnih tema kojima se bavi ovo izvješće. Nemamo sad baš mnogo vremena, ali rekla bih nešto o upravljanju i odgovornosti i polaganju računa. Dakle, postoje upravljačke strukture u e, zemljama partnerskim zemljama e, koje, odnosno neophodno je da postoje kako bi se ovo sve moglo uopće regulirati. E, dakle, tu se vrlo selektivno posiše za postojećim međunarodnim standardima kao na primjer e, dobrovoljne smjernice e, što se tiče prava na e, primjerenu prehranu i načela koja se gdje se spominju poljoprivreda i ljudska prava, ali se se to samo spominje i ništa nema obvezujući karakter. Izvješće traži stroge mehanizme što se tiče polaganja računa E, e, također i što se tiče učinaka na e, lokalno stanovništvo traži se transparentnost i objava svih podataka što sve zemlje partneri i žele i traže se mehanizmi za kontrolu i praćenje to su sve stvari kojima mi pridajemo veliku pažnju i važnost. Što se tiče osiguranja e, vlasništva nad zemljom, e, dakle, e, tradicionalni posjed nad zemljom nije automatski osiguran jer jer nema u Africi vrlo često ne postoje zemljišne knjige i tradicionalni korisnici i posjednici zemlje nemaju zakonski priznata prava vlasnika i često im se zemlja uzima bez da oni dobiju ikakvu odštetu za to E, u izvješću se od afričkih zemalja traži da vode računa o tradicionalnim pravima posjedan posjeda nad zemljom i da se e, provedu ciljevi e, provedu zaključci iz 2012. u vezi sa ovim lokalno stanovništvo mora uvijek biti uključeno u realizaciju ovog cilja, to se barem traži u ovom izvješću. Još nešto o ulozi e, rodne pripadnosti, odnosno aspektima rodne pripadnosti. Naravno da su tu potrebni e, e, podaci kako bi se mogao mjeriti napredak što se tiče ovog pitanja. Potrebno je osigurati pristup mikrokreditima E, za žene i e, e, valja pojačati, poduprijeti, dati podršku ženama kako bi one mogle na isti način imati koristi od naših programa pomoći kao i muškarci. E, ja sam zahtjela nabrojati još neke važne stvari, ali rado bih zapravo, radije bih zapravo čula što e, kolegice i kolege e, misle o ovome, pa bih tu sada stala. U redu, hvala, također želimo čuti i našu gošću prije nego što damo riječ gošći iz Afričke unije. Tko želi riječ od naših članova. Pavo, e, izvoli, imaš riječ. Hvala lijepa, govorit ću finski. Po mom mišljenju je ovaj nacrt izvješća vrlo, vrlo dobar i dobro polazište za naš daljnji rad. U prvom redu mi se sviđa ovaj filozofski pristup koji se ovdje osjeća. Ako doista razmislimo o drživom e, razvoju poljoprivrede u Africi, onda se pritom, onda se pritom treba oslanjati upravo na postojeća mala obiteljska poljoprivredna gospodarstva. kojima se mora omogućiti da se udružuju i organiziraju e, tako da mogu nastajati i poduzeća i da e, ljudi mogu živjeti od e, bavljenja poljoprivredom, da imaju pristup tržištima za svoje proizvode i tako dalje. Vrlo je važno da se držimo načela da zemlja pripada onima koji je obrađuju. Dakle, prava na zemlju moraju biti jasno e, jasna i moraju postojati katastri i zemljišne knjige. To je preduvjet za e, učinkovitu pomoć za razvoj poljoprivrede i za postizanje sigurnosti opskrbe hranom. Ako to bude išlo tako da velika poduzeća preuzimaju e, ogromne površine zemlje i da se e, prelazi na industrijsku poljoprivredu e, onda će e, mali poljoprivredni proizvođači koji na taj način ostaju bez zemlje ostati bez sredstava život za život i odlaziti u gradove to nije to ne može biti cilj naše politike i pomoći. Dakle, još jednom želim podržati ovu filozofsku e, stranu, ovaj pristup e, naše izvjestiteljice. Dakle, mislim da doista treba poslušati njezine sugestije kako bismo poboljšali što se može poboljšati. Hvala lijepa, sljedeći govornik. Hvala lijepa, gospođo e, predsjednice. Želim kao novi koordinator za ovaj e, savez za sigurnost opskrbe hranom za Afriku imao sam prilike do sada se pozabaviti ovom problematikom i e, i e, svjestan sam dosadašnjih 50 godina e, razvoja situacije u tom pogledu. Dakle, e, u tom periodu došlo je do velikog porasta broja stanovnika. 2060. E, će vjerojatno vrlo mali broj nas još e, biti tu, ali E, mislim da se isplati podržati ovu inicijativu. Kao izvjestitelj u sjeni za ovo izvješće vjerujem e, da izvješće upravo ide u tom smjeru. Dakle, da europska unija da svoj doprinos za zemlje Afričke unije, za e, Afrički kontinent kako bi E, se reagiralo na izazove u vezi sa sigurnošću opskrbe hranom. Očito postoje razlike između pojedinih zemalja i e, postoje tu različiti dionici, e, postoje privatni i javni dionici, sve su to različita polazišta i polazišne točke, ali cilj koji mnogi od njih imaju pred okama, očima je ovo što je e, kolegica Hojbuh naglasila i to podržavam. Dakle, lokalna e, poljoprivredna proizvodnja e, je bi trebala imati koristi od budućih E, ulaganja kako iz javnih tako i iz privatnih e, sredstava u skladu sa smjernicama OECD-a. Dakle, u osnovi se radi o tome da se za male poljoprivrede, poljoprivrednike osigura i omogući e, korištenje zemlje, ne samo za žene, e, ali i za žene jer to je e, preduvjet za njihovu e, neovisnost i e, autonomiju. Klub zastupnika socijalista će uložiti nekoliko amandmana. Mi naravno želimo uopće dovoditi u pitanje e, ovo izvješće, e, samo ćemo dati neke prijedloge za neka poboljšanja. E, još radimo na tim amandmanima koji idu u smjeru odgovorno, odgovorne investicije uz, u suradnji sa afričkim vladama, uz uključivanje predstavnika civilnog društva, e, predstavnika samih poljoprivrednika i po mogućnosti e, e, traženje mehanizama odnosno uvođenje indikatora koji će biti pokazatelji da borba protiv siromaštva i borba protiv nesigurnosti opskrbe hranom doista daje rezultate što je e, dio agende 2063. E, se, e, koju želimo podržati. Hvala lijepa. Kolege, ja sad moram otići pa predajem predsjedavanje sastankom kolegi Kuloglu. Hvala lijepa. Htio bih podvući da je kolegica Hojbuh doista odradila izvrstan posao na ovom izvješću. Mi, e, klub zastupnika GUE NGL, želimo podvući kao prvo čini se da e, mali poljoprivredni proizvođači sada bivaju uništeni od strane velikih međunarodnih kompanija. Kao drugo imamo e, zaštitu e, sjemenskog kapitala, odnosno e, biorasnolikosti, a istovremeno imamo zabranu genetski modificiranih organizama. Treća stvar ima veze sa time da e, moramo reći ne e, uništavanju okoliša u Africi i e, nadalje kao četvrto moramo osigurati ženama pristup zemlji i poljoprivrednoj proizvodnji mi ćemo pokušati uložiti amandmane, ali u svakom slučaju podržavamo, podržavamo ovaj vrlo pozitivan i dobar nacrt izvješća. Gospodin Bel, imate sada vi riječ. Okay, so, uh, Mr. Chairman, thank you. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući, hvala što ste mi dali riječ. Želim, e, ovo je prvi put da sam u e, na sastanku vašeg odbora i zato e, želim odati priznanje vama, cijenim zastupnicima koji ste danas ovdje nazočni i doprinosu koji Europska unija daje našem razvoju. Ja vam želim prenijeti pozdrave e, voditeljice Afričke unije i također predsjednica e, vijeća koje e, stoji na čelu Saveza za sigurnost prehrane. Također vam prenosim i pozdrave povjerenika za za razvoj poljoprivrede i e, moje ime je Nali Šebo, ja sam već predstavljena, ja sam stariji koordinator Novog saveza za e, sigurnost opskrbe hranom i prehranu e, u Komisiji Afričke unije u odjelu za poljoprivredu u Etiopiji, u Adisabebi. Moja uloga je da podijelim s vama naš pogled E, na ovu e, tematiku i da vam kažem nešto i o dosadaš postignutom napretku, ali također i o perspektivi, o našim e, pogledima na budućnost što se tiče socijalno-ekonomskog razvoja cijelog afričkog kontinenta. Neki od vas možda su upoznati sa sveobuhvatnim E, e, e, programom razvoja afričkim programom razvoja poljoprivrede koji je usvojen 2003. nastanak tog programa je bio koncem 20. stoljeća. Tada smo u Africi se koncentrirali na doprinose zdravstvenog sektora, imali fokus na zdravstveni sektor, na sektor obrazovanja, a e, manje smo bili koncentrirani na podršku poljoprivrednom sektoru i zato je došlo do niske proizvodnje, niske produktivnosti i e, trgovina poljoprivrednim proizvodima između e, afričkih zemalja bila je e, prilično nerazvijena i morali smo e, razmisliti na novi način o modelu koji za razvoj poljoprivrednog sektora i morali smo razviti novi razvojni program. Veći dio onoga što ću danas reći tiče se onoga što smo pritom zaključili. Dakle, taj sveobuhvatni razvojni program je jedan e, holistički program koji se bavi s različitim pitanjima u okviru poljoprivrednog sektora i okolišem i e, sigurnošću opskrbe hranom i istraživanjem, tehnologijom e, i tako dalje, pristupu financiranju, ali ono što je važno, neke od E, tema e, koje su tu značajne su na primjer žene i njihov e, njihov pristup odnosno uloga u razvoju poljoprivrede i mogu vas izvijestiti o tome da smo postigli i napredak Dakle, e, što se tiče planiranja, programiranja, neke vlade su zapravo povećale proračunska sredstva namijenjena poljoprivredi. E, došlo je do ujedinjavanja e, partnera i Afrika počinje preuzimati e, volan u svoje ruke, upravljač u svoje ruke kad je riječ o daljnjem razvoju. Dakle, vidimo da se ulaganja iz javnog sektora povećavaju E, i da se e, radi na e, razvoju prioriteta pojedinih zemalja. Prije deset godina pitali smo se odakle će ulaganja doći i počeli smo razmišljati o ulaganjem iz privatnog sektora i počeli smo to poticati. Dakle, procesi koje Afrika primjenjuje, okviri koje razvijamo, omogućavaju nam da razmišljamo o tome što e, radimo i mi smo u jednom procesu učenja. Htjela bih e, E, doista odati priznanje Europskom parlamentu što nam daje ovu priliku da vam prezentiramo jedan pregled onoga što se događa u Africi u e, vezi sa ovim izvrsnim izvješćem koje je prezentirala e, vaša izvrsna članica gospođa Marija mi slavimo 50 godina Afričke, e, organizacije Afričkog jedinstva, gdje se naravno ne radi samo o poljoprivredi. E, Afrika E, je odlučila da moramo e, ponovno razmisliti o našem na primjer modelu socijalnog razvoja e, spomenut je ovdje agenda 2000 agenda 2063 za 2063 u okviru toga mi razmišljamo o svim sektorima i razmišljamo o tome gdje želimo biti za 50 godina i što moramo učiniti kako bismo osigurali da realiziramo tu našu viziju za 2063. Dakle, mi e, e, smo izradili desetogodišnje planove, a jedan od njih se tiče poljoprivrede i naziva, nazvali smo ga Malapo deklaracija, e, neki je od vas možda i poznaju. U okviru te deklaracije navedeni su neki ambiciozni ciljevi koji se bave nekima od pitanja koja su e, prezentirana u ovom izvješću na primjer pitanju povećanja financiranja i ulaganja u poljoprivredu ali na odgovoran način ti ambiciozni ciljevi tiču se i važnosti toga da se ženama da e, prostor koji one zaslužuju u sektoru poljoprivrede kako bismo ojačali žene i dali im veću moć. E, dopustite da vam kažem da je e, predsjednica komisije Afričke unije posvećena tome cilju da se ženama da, da se žene ojača, da im se da veća moć. I zato e, u posljednje dvije godine e, je u e, našem timu e, su, su morale biti i žene. Dakle, posljednje godine su bile posvećene tom, tome da se žene uključe u ostvarivanje naših ciljeva za 2063. Na to, e, na to smo posebno koncentrirani. Dakle, radi se o ženskim pravima u svim područjima, a uključujući i poljoprivredu, uključujući i privatni sektor i ulaganja. Dakle, ako E, ulažete u Africi, onda morate surađivati sa timom u kojem e, će biti i žene. E, I u, okviru vaših ulaganja moraju se osigurati i prava žena. Govorila sam o ambicioznim ciljevima koji su navedeni u ovoj deklaraciji, a jedan od tih ciljeva su i ulaganja iz privatnog sektora. E, mi imamo svoj vlastiti lokalni privatni sektor i naravno postoji međunarodni dakle sredstva iz e, međunarodnog privatnog sektora mi u Afričkoj uniji smo svjesni različitih pitanja u vezi sa direktnim e, u e, stranim direktnim ulaganjima. Dakle, ono što mi radimo je, mi e, u suradnji sa zemljama članicama razvijamo smjernice kako bismo osigurali da e, ulaganja privatna ulaganja ne budu ne idu na štetu stanovništva Afrike. Jedan od naših ciljeva je pritom da Afrika ima u svojim rukama upravljač da e, smo mi ti koji upravljamo e, cijelim tim e, ostvarivanjem naših ciljeva i mi tu govorimo o poboljšanju životnog standarda i uvjeta života za naše stanovništvo. O tome vodimo računa u svim u realizaciji svih programa pa tako i E, kad je riječ o e, ulaganjima iz privatnog sektora. Gospođo, molim vas, ako možete privoditi krajem svoje izlaganje, bilo bi dobro imati na raspolaganju minutu do dvije. So in short I am saying that um, we do have guidelines. Ukratko rečeno, mi imamo smjernice za ta ulaganja. Uh, ja ovdje imam jedan dokument, naslov je e, smjernice za velike investicije u poljoprivredu u Africi. To je dokument Afričke unije, to nije dokument razvijen izvan Afrike. Ovo su e, ovdje su e, i glasovi vlada afričkih zemalja i afričkih žena to je dakle dokument e, koji govori o tome na koji način će Afrika voditi e, e svoj razvoj poljoprivrede i na primjer i e, strana ulaganja. Na primjer, Republika Zambija koristi ovaj dokument kako bi reformirala svoju poljoprivredu i tu se vode, vodi računa o svim ovim pitanjima. Što se tiče izvješća koje je prezentirano, želim reći da dio sadržaja ovog izvješća počiva na zastarjelim informacijama. E, dakle, novi savez je e, E, načinio novo e, izvješće, dakle dio informacija na temelju kojih je sačinjeno ovo izvješće su zastarjele i ja vas e, pozivam da se informirate o novijim informacijama i da u skladu s tim uskladite i ovo izvješće. Novi savez Molim vas, ostalo vam još jedna minuta jer prevoditelji će morati otići tako da moramo završiti na vrijeme. Evo, na samom sam kraju izlaganja. Uh, novi savez Ovaj novi savez je samo jedna mala komponenta jedne veće slike afričkog razvoja. To je alat koji se koristi e, kako bi se E, privatna e, ulaganja e, usmjerila na pravi način u poljoprivredu, ali postoje i drugi alati. Ovaj novi savez je jedan, je jedan instrument. Dakle, ovaj savez je sada dio nacionalnih procesa i sudjelovat će u izradi godišnjih izvještaja odnosno izvještaj će se e, izrađivati svake dvije godine svake godine će dionice privatni sektor vlade e, partneri žene i svi drugi dionici koji su već spomenuti će e, sudjelovati u reviziji sektora i mi pozivamo i e, predstavnike civilnog društva da sudjeluju u tom e, procesu jer samo e, ako svi dionici budu uključeni postići ćemo odgovarajuće rezultate. Dakle, mi smo zapravo spremni, to su nacionalni procesi i a eh, koordiniraju ih i eh, predvode Afrikanci, a ne netko izvan Afrike. Za zaključak želim reći da eh, sve sve probleme koje navodi ovo izvješće su za nas prilike da učimo dalje Dakle, mi ćemo e, nastaviti sami formulirati relevantne e, politike i pobrinut ćemo se da se problemi o kojima je riječ u ovom izvješću e, riješe na odgovarajući način. Ispričavam se gospođo, ali moram vas prekinuti jer stvarno vrijeme je da završite sada. This long is because we were not here. Mislim da je razlog što sam ovako dugo govorila što nismo bili nazočni za vrijeme saslušanja i zato sam vam htjela e, objasniti našu poziciju prije nego što e, dovršite ovo izvješće. Želim zahvaliti Europskoj uniji i Europskom parlamentu na pomoći koju pružate e, Afričkoj uniji i napretku naše agende za 2063. Hvala, sada predajem riječ gospodinu Robertu Delfiju, predstavniku komisije. Imate na raspolaganju tri minute. Najpša hvala, predsjedavajući. Želim reći doktorici najljepša hvala, ali s obzirom da je oduzela puno mog, ipak je oduzela puno mog vremena, ali je isto vremena rekla puno onoga što bih ja već rekao, tako da nema potrebe za ponavljanjem. Proučili smo ovo odlično izvješće moram reći da e, se u potpunosti slažemo sa svim e, ovim što se kaže u izvješću, jer tumačenje na kraju je da nam je bolje biti što je bliže moguć e, privatnom sektoru kako bismo imali kako bismo bili uvjereni da je održivo i ispravno ono što rade a ne ne sudjelovati tome i to je nešto što ovih deset zemalja svaka pona osob rade i mi ih podržavamo i sigurnost hrane je jako važna za komisiju, 8 milijardi u totalu, e, no mi ne dajemo ovdje novce multinacionalnim tvrtkama, daleko od toga mi pružamo pomoć u okviru sporazuma sa vladama, a istovremeno uzimamo u obzir i doprinos e, dodane vrijednosti. Ono što je zasmica Ajbuh rekla, slažem se, slažemo se s tim, nastojat ćemo popraviti, odnosno poboljšati svoj, svoj položaj u partnerstvu zajedno sa Afričkom unijom i preporukama ovog izvješća, jer oni su apsolutno on, taj razlog koji nas je i uključio ovaj savez e, pristup e, pomoći, zemlje za žene, e, godišnje izvješće, to je baš ona osnova, ali to je onaj ovo je tripartitni trostrani ugovor, dakle vlada koja vodi politike, koja ulači održiva i odgovorna ulaganja, socioekonomski aspekt je tu pitanje, ali tu imamo, ne smijemo zaboraviti dinamiku svih država, e, osuvremenjavanje, ne samo mehanizaciju, već moderniziranje poljoprivrede, a to je nešto što čelnici afričkih zemalja koji su demokratski izabrani traže i bili mi ili ne u ovim tripatitnim e, pregovorima s vladom, ako ne budemo ulazili, onda će multinacionalne tvrtke ulaziti u njih. Dakle, bolje je da budemo kao stvarni partneri tu nazočni i zaključno. Kada je riječ o održivom e, ulaganju koji je sama jezgra naše strategije, ne trebamo raditi samo Eh, alijanse s novim zemljama, već eh, mi pokrivamo 61 zemlju sa 9 milijardi eura, a nedavno smo pokrenuli eh, AgriFi inicijativu, a to je inicijativa za mikro i srednja poduzeća i oni su ti koji su naš, kojima se obraćamo, jer održivost, gospodarski razvoj i zapošljavanje, oni su ti koji ga stvaraju na održivi način, poštujući okoliš, poštujući socijalne kriterije zapošljavanja, a isto tako i to se sve naravno obraća gospodarstvu zemalja koje trebaju napredati. Zaključno želim reći da u dugoročnom iskustvu koje sam imao u brojnim afričkim zemljama, baveći se razvojem, e, moje iskustvo je to da postoje dinamike, tržišne dinamike koje se ne mogu spriječiti, tako da E, ih nastojim, da je bolje nastojati utjecati na njih e, da vode ka održivom e, sveobuhvatnom razvoju, a to je puno bolje nego izbjegavati tu suradnju i dakle poruka koju želim proslijediti jeste da vas želim uvjeriti da uzimamo jako zaozbiljno najsiromašnije. Nadam da to može biti ažurirano posredstvom različitih amandmana koje će predložiti različiti zastupnici parlamenta, ali isto tako E, tu su i ove nove činjenice koje su u novom izvješću Alijans Saveza i komisija će nastojati poboljšati učinkovitost partnerstva ovih triju riječi, dakle održiv, odgovoran okoliš koji želimo e, stvoriti u ovoj e, politici za održiv prirodni razvoj. Hvala ravnatelju. Sada predajem riječ gospođi Hojbuh na minutu do dvije. Molim vas da zadržite vremena. Hvala. Hvala lijepa na mnogim argumentima koji su ovdje još izneseni. E, upravio ste rekli održivi razvoj, dinamični raz, dinamički razvoj, to je naravno ono za što se zalažemo. Mi želimo da se gospodarstvo u Africi razvija i to na održiv razvoj i želimo naravno da ne ponavljamo greške koje su kod nas učinjene osobito što se tiče e, poljoprivrede kojom se ja sama bavim ja sam već 37 38 godina e, poljoprivredni proizvođač i znam o čemu govorim e, to je upravo ta veza koju želim E, postići da one greške koje smo mi učinili u našem razvoju poljoprivrede ne ponovimo u Africi. Mislim da si to ne možemo priuštiti ni zbog klime, ni zbog zaštite okoliša i to je naša odgovornost prema ljudima koji žive u Africi. Mi im dugujemo to da e, na odgovoran, odgovoran način e, e, baratamo investicijama i ulaganjima. veselim se unaprijed daljnjem radu i suradnji sa izvjestiteljima u Sjeni. Nadam se da ćemo na kraju imati dobro izvješće. Hvala. Počnem vas da je rok za uh, amandmane 22. veljače. A glasat ćemo na odboru 20. travnja. Dakle, ovo je bila zadnja tema. Zaključujemo našu raspravu, a nastavljamo sutra u 9 sati ujutru u istoj dvorani. Najljepša hvala.